Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir setzen unsere Uvaženi kolege, mislim da možemo krenuti sa sjednicom odbora koju smo jučer započeli, a danas ćemo ju cjelodnevno, cjelodnevnim radom nastaviti. He, e, tako mi je drago što tako rano ujutro već na našem e, prvom zasjedanju e, već možemo pozdraviti povjerenika za poljoprivredu, gospodine Vojčakovski, dobrodošli k nama u odbor Agri za poljoprivredu. Evo mi nestrpljivo očekujemo vaše viđenje velikih stvari koje nas očekuju ove godine. Kao financijski e, i izgledi za sljedeći e, će razdoblje. Znam da ste vi na našoj strani, da dobijemo e, propisni proračun e, za poljoprivredu bez ikakvih rezova, a naravno što se tiče i sadržaja za počete agrarne reforme, da i nju na kraju dovedemo do dobre odluke i dobrog kompromise. Zato je važno da intenzivno radimo zajedno, da budemo u kontaktu, da razmjenjujemo mišljenja. Stoga mi je toliko drago da ste evo već e, odmah na početku godine došli k nama. Radi se naravno i o prelaznim odredbama, o tome jučer smo već razgovarali. Radi se također i o e, reformi Farm to Fork od e, polja do stola i također znamo da se e, radi o brojnim učincima zelenog plana na poljoprivredu. Svakako će to biti velikih učinaka i na poljoprivredu i na šumarstvo. Tako evo mi bismo rado čuli najzanimljivije stvari od toga koje su u našem području. Pa ću vam sada evo na 15 minuta dati riječ da nam dadete uvod a zatim krug koordinatora po dvije minute i zatim daljnji kolege sa po pitanjima od po jedne minute. Povjereniče, izvolite. Panie przewodniczący. Zahvaljujem predsjedniče. Doista mi je drago što sam mogao već na, o, tako brzo doći k vama na odbor, jer e, Ovi kontakti, sastanci i ovaj stalni kontakt s vašim odborom svakako je od velike važnosti. Obično prvo izvješće e, kreće nakon prvih sto dana. E, ja sam na ovoj dužnosti 50 dana pa, ali mislim da je ipak e, već stiglo vrijeme da ključne stvari već sada raspravimo. U svakom slučaju hvala vam na pozivu. Svi znamo, obzirom da se parlament e, time bavi od prvih tjedana nove komisije, da je jedna od najvažnijih e, stvari pred nama zeleni plan prema komunikaciji komisije sa vrlo ambicioznim e, ciljevima klimatske neutralnosti i također puno obveza koje proizlaze iz e, e, tog plana za poljoprivredu. Poljoprivreda mora biti sastavni dio svih tih novih obveza. Dakle, pred nama, pred europskom poljoprivredom puno je izazova. No, to izaziva i određene zabrinutosti. Te sam održao eh, niz sastanka već sa eh, i predsjednica komisije, gospođa von der Leyen, zamolila me da se sastanem sa svim zemljama članicama. I eh, do sada sam uspio posjetiti četiri zemlje, pa možda ću umjesto u prvih pola godine uspjeti, u prvih pola mandata uspjeti to i brže. Bio sam već u Hrvatskoj, Sastao sam se i sa poljoprivrednicima i poduzetnicima i premijerom. Posjetio sam i Njemačku u okviru zelenog tjedna. Imao sam puno bilateralnih sastanaka sa odborom za poljoprivredu Bundestaga i u Austriji također je bio poljoprivredni sajam koji sam posjetio. Bio sam i na zelenoj farme u Austriji, e, također posjetio sam i poljoprivrednike i predstavnike organizacija poljoprivrednika. To su svakako vrlo važni kontakti i zahvaljujući njima sada imam puno bolji pregled onoga što se događa u poljoprivredi. Te sam i u Poljskoj, dakle kod kuće održao dosta sastanaka. Dakle, poljoprivrednici podupiru zeleni plan, i e, vide e, u čemu je njegova važnost. E, te vide da poljoprivreda mora biti okolišno više prihvatljiva i da poljoprivreda također mora biti održiva. Znači to uopće niko ne dovodi u pitanje. No, imaju svejedno i neke zabranutosti, naime postoje neki zahtjevi koji nisu na odgovarajući način možda poduprti financijskim financijskom potporom. Dakle, to su sve pitanja proračuna za ZPP, što treba raspraviti, na službena vizija komisije je da je proračun koji je iznesen 2018. To je i dalje službeno stajalište komisije, da je to E, proračun koji važi i moja zadaća je e, obraniti dakle, proračun iz 2018. Ja ću ga i braniti. Postoje neki e, prijedlozi da se unesu neki rezovi kako bi se on smanjio. No, ja moram od toga obraniti proračun, ali također moram pokušati dati sve od sebe da spriječim i prijedloge koji se odno, koji se odnose na povećanje. Dakle, moramo, želimo jačati proračun i ja vidim određenu spremnost. Svakako ministri poljoprivrede nisu jedini koji donose odluke, jedini dionici. No, vidim neku spremnost. Ovdje ljudi žele jačati proračun pa poruka je pozitivna. Također Francuska, Njemačka i Španjolska, odnosno ministri tih zemalja, iznijeli su jednu zanimljivu deklaraciju koja se govori o jačanju proračuna za ZPP, e, što je također dobra poruka. Sa strane Europske komisije mislim da ćemo, e, da ću na našem sastanku sljedeće možda moći nešto više reći, ali trenutno radimo dodatne analize i procjene koje će biti korisne, posebice u odnosu na ocjenu učinka zelenog e, plana i njegovog e, učinka na ZPP. To je nešto što se još e, analizira. A imali ste i vlastitu rezoluciju za koju ste tražili i također se traži da se plan pregleda, a sa namjerom da eto, to učini povjerenik za poljoprivredu, to sam ja i to ću vam prezentirati na sljedećem sastanku. Znači, postoji još i pitanje proračuna, kao što sam e, spomenuo. Dakle, ipak se na kraju sve svodi na proračun. I ako je temelj za budući proračunski razgovor zeleni plan, ako je ideja da želimo ojačati proračun kako bismo imali e, više e, doprinosa za zeleni plan, mislim da e, moramo računati na politički sporazum. Dakle, to je moja ocjena situacije. Tako da ako će biti izdataka iz drugog stupa za ekosheme, i ako je to temelj, onda mislim da će možda moći biti postignut politički konsenzus. Još se uvijek e, sjećam nekih e, pitanja o kojima smo raspravljali tijekom saslušanja. Raspravili smo pitanje ekoshema, ne bila su tu i neka očekivanja. E, komisija je trebala dati popise ekog programa ovih ecoschemes i ono što želim reći je da se pripremamo. Pripremamo dakle taj popis e, ekoprograma, schema. i ako s vaše strane postoji e, neka inicijativa i odlučite o tome razgovarati zato što komisija nije iznijela tu inicijativu, no ako vi imate inicijativu za to mi bismo bili spremni E, napraviti popis ekoprograma kako bismo mogli znači kompromis. Dakle, ako postoji politička volja da se programi mijenjaju. Što se tiče e, ekološke poljoprivrede, e, tu radimo na akcijskom planu. Finaliziramo nacrt za razvoj ekoloških gospodarstava. Naime, u toj tom području poljoprivrede razvoja u zemljama članicama prilično je različit. E, raspravljalo se na primjer u Austriji o ovom pitanju i utvrđeno je posebice jedno pitanje. Dakle, neke, e, neka će gospodarstva izgubiti taj ekološki status e, dakle biološke poljoprivrede, ekološke poljoprivrede jer ne mogu ispuniti očekivanja. E, znači radi se o e, ispaši e, stoke i pristupu ispaši. Tako da, na primjer, imamo gospodarstva koja su fizički razmještena i da stoka zapravo nema pristup organskoj ispaši. Posjetio sam jednu od njih tu se ispunjavaju svi standardi e, dobrobiti životinja, e, omogućena je slobodna ispaša i sve, no ipak pristup, slobodni pristup e, paši je, nije riješen onako kako se traži i zbog toga će nastati strategija da stotinja gospodarstava koji su već dugo u tom području i dugo već imaju taj status, bi taj status mogli izgubiti. Evo mi pokušavamo taj, to pitanje razriješiti i znači neku vrstu pravednog e, sporazuma oko toga. Dakle, u obzir moramo uzeti dakle, ovu e, iznimnu situaciju. Na sastancima smo raspravljali i pitanje koncentracije vlasništva zemljišta i mislim da je bila jedna rezolucija, mislim da se gospođa Miller bavila upravo time, koncentracija poljoprivrednog e, zemlje, vlasništva poljoprivrednog zemljišta Europska unija nema nadležnosti za reguliranje vlasništva nad poljoprivrednim, pitanje vlasništva nad eh, poljoprivrednim zemljištem, no eh, svejedno radimo sada na reviziji raznih propisa koji se eh, primjenjuju zemljama članicama, a to su odredbe koje štite poljoprivredno zemljište od koncentracije, znači postoje neke dobre prakse i neke propisi u zemljama članicama koje bismo rado regulirali i tu treba nešto učiniti jer 3% vlasnika imaju 50% poljoprivrednog zemljišta u Europskoj uniji. A to nije dobro ni za koga. još jedno važno pitanje, a koje će biti jedan od mojih e, prioriteta Raspravljamo o tome sa povjerenikom Ferrerom koji se bavi regionalnom politikom. Dakle, mi bismo htjeli da zajednička poljoprivredna politika bude jedan od brojnih instrumenata za razvoj ruralnog područja. Naime, imamo kohezijsku politiku i kako mi vidimo, kohezijska politika ne doprinosi baš previše razvoju ruralnog područja, no, postoje i ljudi koji nisu poljoprivrednici, a koji žive u ruralnim područjima, normalno. Tako da mislimo da bi kohezijska politika trebala također doprinositi razvoju ruralnih područja. Dakle, da mora postojati ova sinergija između ovih dviju politika. To je svakako vrlo važno. I to ideja koja je prilično popularna, mnogi naime vide potrebu da se stvori ta sinergija i da e, ruralna područja treba podupirati također iz kohezijskih sredstava. To će dakle biti ključne stvari kojima se bavimo u ovom e, trenutku u komisiji. I još jednom vam e, želim zahvaliti na pozivu i spreman sam naravno sudjelovati u raspravi. Hvala vam puno povjerenče na ovom uvodu. E, vidimo, vidjeli smo da doista niste čitali pripremljene e, materijale, nego ste govorili o svojim stvarnim iskustvima iz prvih tjedana, posebice evo spomenuli ste pitanje ekopoljoprivrede u e, Austriji koja je doista bolna stvar, znači evo hvala vam na tome. Pa sada prvo jedan krug koordinatora, Herbert Dorfman za početak. Hvala povjerenče, lijepo što ste ovdje, dobar vam dan i hvala što ste ukazali na to koji su to ciljevi zajedničke poljoprivredne politike i mislim da doista trebamo razmisliti koji je cilj ove politike i koji cilj treba biti. Nekako se ponekad steče dojam nakon deset godina e, proizvodno vezana plaćanja zapravo su se razvili jednu golemi stroj za podjelu E, raspodjela sredstava koji gotovo da nema nikakav cilj, gotovo svi dobivaju sredstva, ali kod te politike ipak treba razmisliti koji je cilj i što se želi podopirati. Tu smo razmišljali o nekim pitanjima, na primjer želimo li podopirati obiteljska gospodarstva koja doista rade na zemlji i vi ste doista e, kazali da kod e, ovog grabljenja zemljišta nadležnost za, za, za zakonodavstvo imaju zemlje članice. No, kažem vam također da ako tim e, novim poduzećima koji nastaju sa tisućama hektara prestanemo dademo novac, onda jednostavno neće e, imati motivaciju za to. Pa, mislim, agrarna politika upravo je izazvala ovaj land grabbing e, i to se dogodilo upravo zbog toga. Dakle, više moramo opet staviti naglaska na mlade, na održivost, na inovaciju i na ponovno podupiranje ruralnog područja. Mislim da smo to možda malo izgubili iz vida, naime poljoprivrednim e, područja trebaju e, poljoprivrednike, znači doista e, ruralno stanovništvo mora biti ponovno u centru našeg interesa. Još jedna stvar, rekli ste nekim važnim stvarima o zelenom planu i tako dalje. Mislim da moramo pazno paziti da u poljoprivredni ne postanemo kao promatrači i samo stojimo sa strane. Nekako mi se čini da mi u parlamentu nekako žele svi to napraviti. E, mislim, žele, žele pustiti, recimo, saslušati možda poljoprivrednike, ali ne im dozvoliti da i odlučuju i sudjeluju u odlučivanju. Dakle, ako ne uključimo e, poljoprivrednike i u zeleni plan, on neće moći na kraju biti uspješan. Pa vas evo molim da doista na ispravan način zastupamo i e, interese poljoprivrednika. Zastupnik De Castro, hvala vam i hvala gospodinu povjereniku na njegovom izlaganju. Nadovezali ste se na ono što se već najavili tijekom svojih saslušanja pred ovim odborom. Mislim da je vrlo važno raditi na ovim ekološkim eh, schemama i to integrirati u ZPP. To su veliki izazovi vezani uz eh, zaštitu okoliša. Vidimo to i u sklopu zelenog plana koji je najavljen. Tu trebamo donijeti ambiciozne mjere kojima će se upravljati na europskoj razini. Ne smijemo to prepustiti isključivo državama članicama. Zato mi je drago što ste ponovili da ćemo koristiti taj pristup. Ali kao što je rekao kolega Dorfman, vezano u strategiju od polja do stola, ne možemo od poljoprivrednika očekivati još više preuzimanja obaveza, još više obaveza dakle iz EPP-a, iz zelenog plana, a onda im rezati resurse. Od ključne važnosti je ovdje zadržati jedinstveno upravljanje u ovim strategijama i učiniti sve što možemo kako bi poljoprivrednici bili protagonisti. Važno je imati politiku potpora, a ne kazni. Moramo poticati poljoprivrednike da čine više. I na taj način će zeleni plan postati prilika za naše poljoprivrednike, a ne kazna. Mi ćemo vas u tom radu pratiti. Želimo vam puno sreće u vašem radu. To zasigurno neće biti lako i ovdje u parlamentu imamo neke teškoće u odnosu sa pojedinim odborima. Vi ćete najlaziti na slične teškoće u kolegiju povjerenika, ali važno je ovdje imati zajedničku strategiju i smatram da ćemo u tome onda biti uspješni. Hvala lijepo. Kolegice Miller, hvala predsjedniče, povjereniče na E, prisutnosti na zelenom tjednu. Hvala, e, to ste i spomenuli. Dakle, inače, e, situacija kod poljoprivrednika, i raspoloženje kod poljoprivrednika nikad nije bila tako e, tjeskobna. Poljoprivrednici se zapravo boje previše pa, cijelog tog zakonodavnog okvira. Vidimo da E, mlade, da gubimo mlade poljoprivrednike koji ne žele dalje voditi poduzeća. Sad se postavlja tu puno pitanja što sve treba i mora se regulirati na europskoj razini i u kojoj se mjeri može osigurati da ZPP na neki način e, o se može i obraniti u određenom mjeru od, zelenom, od zelenog plana. Naravno da zeleni plan je važan, da sve moramo učiniti više, ali bilo bi dobro da za to imamo odgovarajuća sredstva, no tu ostaje još uvijek zabrinutost da taj novac možda ipak na kraju nećemo dobiti i na kraju ćemo imati ovaj uh, golemi e, administrativni i zakonodavni teret e, koji će pasti na poljoprivrednike. Dakle, Treba napraviti procjenu učinka kako će komisija to činiti, treba u to uzeti sve u obzir. E, znači zaštita bilja, e, smanjenje e, gnojiva, sve dodatni zahtjevi dobrobiti životinja. To je sve što će poljoprivrednici morati ispuniti. Ako želimo imati stvarnu procjenu, onda moramo doista pogledati koliko ima dodatnih zahtjeva, što će se zapravo dodatno moći platiti. A treća stvar su eko ekoprogrami. Naime, znadete da u Njemačkoj trenutno e, imamo e, da je zaustopirano e, preuzimanje, odnosno otkup mlijeka. Naime, e, za to e, ako želimo prijeći na ekopoljoprivredu moramo imati tržište koje će to otkupljivati, a to trenutno nema. Kolega Hojzling, hvala što ste ovdje. Zadnjih tjedana znamo da imamo zajednički, e, zajednički san što se tiče ekopoljoprivrede, no svejedno na temu dolazeće poljoprivredne reforme. Već je više puta rečeno da trenutno pregovaramo o e, dokumentima koji su ispregovarali vaši prethodnici, pokušat ćemo to e, provesti do kraja godine, no onda dolazi zeleni plan, pa strategija od polja do stola i tako dalje. pitam se kako ćemo sve to još na kraju sve uspjeti napraviti da još će biti proces trijaloga, to ste i vi spomenuli, no možda je ipak krajnje vrijeme reći, ovo su sve zahtjevi koji idu prema poljoprivrednicima i to nekako treba ugraditi u novi ZPP. I možda bi eto, po, htio malo požuriti komisiju da se time pozabavi. Znači, ova poljoprivred od, od polja do stola je sad prebačena na svibanj. I e, mislim to je sve sasvim dio vašeg e, područja. Govorili ste o ekoshemama, znači rečeno je da će trebati diljem e, Europe ujednačiti situaciju, no e, također cilj eko uredbe je bilo da to isto ujednačimo i da E, to provedemo na odgovarajući način da poljoprivrednici ne dobiju samo nove prepreke, rekla je to i prethodna govornicama, treba nam strategija za prodaju ekoproizvoda u Europi. Znači nije stvar samo u povećanju površina, nego o tome da trebamo imati tržište na koje ćemo plasirati te proizvode. Znači moramo imati jedan cilj u zajedničkoj poljoprivrednoj politici za jačanje tog cilja i slažem se sa Herbertom Dortmundom, naime E, ovaj cilj poljoprivredne politike izgubili smo malo iz vida. Gubimo goleme količine novca, ali izgubili smo i pola poljoprivrednika u posljednjih 20 godina. Znači nešto ne valja u ovom sustavu. Znači e, doista bi e, poljoprivrednici mogli trebali davati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 Ehm, ovdje se predstavlja katkada poljoprivrednike kao nekakve neprijatelje. Imamo tu neke probleme. Evo, predsjedavajući pita ima li problema sa prijevodom. Bilo je. Ispričavamo se na tome. Dakle, govornik nastavlja. Vidimo tu određene teškoće. Teško je zamisliti ove nove tehnologije na poljoprivrednim gospodarstvima. Zamjena pesticida, uvođenje novih tehnologija, svi se možemo E, složiti čime ćemo to nadomjestiti. Ekološka poljoprivreda je skupa. Poljoprivrednici neće imati ni motivacije, ni resursa. Poljoprivrednici nestaju. I što učiniti? E, uvoz iz trećih zemalja. Ne možemo se osigurati da su u trećim zemljama primijenjena ista pravila kao i ovdje. Hvala vam, zastupnik Kučmjuk. Hvala vam. Zahvalio bih vam u ime kluba ECR što ste danas došli na sastanak našeg odbora. Tijekom vašeg saslušanja ste rekli da ćete usko surađivati sa Europskim parlamentom. Evo, to dokazuje i vaš današnji posjet. Htio bih se dotaknuti dva pitanja. Jedno ste već spomenuli, to je nacrt proračuna i višegodišnji financijski okvir do 2027. Nedavno smo dobili te prijedloge od, prošlog, od prošle komisije nakon toga nismo održali nikakve razgovore i onda je došao zeleni plan. Zeleni plan je predstavio novi kolegi povjerenika i želim biti otvoren. Struktura tog starog nacrta proračuna se nalazi u ovom novom prijedlogu ZPP-a i to nema nikakve veze sa onim što se doista događa sa evropskim poljoprivrednicima. Tu onda dolazi do tenzija, dolazi do prosvjeda, to smo primjerice vidjeli i u Nizozemskoj, Belgiji, Njemačkoj, Francuskoj, poljoprivrednici izlaze na ulice. Smatrate li da je to zato što nacrt proračuna nije usklađen sa novim izazovima koji se nalaze pred evropskim poljoprivrednicima? Dakle, to je prvo moje pitanje. Drugo pitanje, rekli ste da ste posjetili Austriju, da ste posjetili mala poljoprivredna gospodarstva, ekološka gospodarstva. Tijekom saslušanja ste također rekli da će to biti vaš prioritet da ćete učiniti što možete da podržite biološku, odnosno ekološku proizvodnju. Znamo da unutar drugog stupa postoji čitav niz ograničenja koji sprječavaju malim poljoprivrednicima da dođu do te potpore. Jeste li spremni ukloniti te barijere? Hvala lijepa. Kolege Flanagan. Hvala, zastupnik Flanagan. Um, uh, Dobrodošli, povjereniče. Ovo jedan prvi značajan sastanak e, s nama. Puno sreće u vašem poslu. Ukoliko dobro bavite svoj posao, pred nama je svjetla budućnost. Spomenuli ste kako ćete braniti proračun. Mogli biste nam objasniti kako ćete to učiniti? Imamo situaciju u kojoj se postotak, određeni postotak europskog proračuna namenjen poljoprivrednici spušta Zanima me zašto se ne govori e, o tome zašto ćemo imati manje novca, a istovremeno dolazi do povećanja sredstava za obranu. Vi ste rekli da ćete štititi proračun. Hoćete li se boriti za to da dobijemo veći dio evropskog proračuna za poljoprivredu? Ja sam sinoć saslušao raspravu na irskoj televiziji, tamo je govorio premijer, on je rekao da će nadomjestiti taj novac koji neće doći iz europskog proračuna nacionalnim novcem, ali sve mi se čini da se to neće dogoditi. Dakle, hoćete li obraniti postotke namijenjene poljoprivredi? Potom, kada je riječ o Mercosuru, Irska je dobila 50 milijuna eura od Europske unije, 50 milijuna od Irske da bi smanjili proizvodnju. Istovremeno potpisujemo sporazum kojim iz Merkosura uvozimo 99 tisuća tona govedine. Možete li nam objasniti razloge trošenja novca evropskih poreznih obveznika na ovaj način? Potom što se tiče Nature 2000, dobili smo stajalište komisije. To je europski zakon. Zašto bi e, države članice mogle odbiti plaćanja vezana uz korištenje ovih područja, ali meni je jasno da vi želite spriječiti gubitak bioraznolikosti, ali smatram da se te stvari moraju platiti. I potom redistribucija plaćanja. Stajalište komisije 100%, stajalište odbora 65%. Ja želim vidjeti 100%. Govorili ste o malim poljoprivrednim gospodarstvima, hoćete li se boriti za ovih 100% kada je riječ o raspodjeli sredstava? Hvala vam, došli smo do kraja kruga u kojem su govorili koordinatori i sada ćemo čuti odgovore povjerenika. Izvolite, imate riječ. Bardzo dziękuję e, wszystkim za... Hvala vam svima. Hvala svim koordinatorima na vašim zanimljivim pitanjima. Dotaknuli ste se čitavog e, niza pitanja koji su za mene važni. Spomenuli ste pitanja vezana uz proračun, ali, uz, ste spomenuli promišljanje ZPP-a. Kao što je zastupnik Dorfman rekao, nemamo jasnu viziju ZPP-a u Europskoj uniji. Tu dolazi do određenih promjena. Određene poljoprivredne gospodarstva rastu brže, naročito ona velika, a ona mala ne mogu ostati konkurentna u takvom kontekstu. I sada dolazi do povijesne prilike da se izmjene te tendencije. Trebali bismo zato iskoristiti tu priliku, trebali bismo iskoristiti zeleni plan i dokinuti ove negativne procese. Međutim, kako bismo iskoristili zeleni plan, onda je tu potrebno imati na raspolaganju i financijska sredstva. Sektor poljoprivrede se ne može razvijati ukoliko istovremeno postoje velika ograničenja. Ukoliko tu ne izmjenimo stvari, onda se evropska poljoprivreda tu neće e, snaći. Jednako se tiče onim zamjenama za pesticide i slično. To će značiti i smanjenje prihoda za poljoprivrednike. Tu su također visoki standardi dobrobiti životinja. To također donosi dodatne troškove. Najbolji instrumente da bismo se nosili sa tim izazovima možemo pronaći u drugom stupu. Neću spominjati izrijekom određene države članice, ali evo ja sam nedavno posjetio Austriju. Činilo mi se da je tamo stanje sa drugim stupom jako dobro. Većina sredstava se troši upravo da bi se podržale ove ekološke scheme. Dakle, tamo se, u toj zemlji se zeleni plan već provodi. I možemo poduprijeti. Možemo također poduprijeti ovakav način trošenja sredstava iz drugog stupa, ekološku proizvodnju. Na taj način ćemo postići svoje ciljeve, postići dobre rezultate i to sve moramo iskoristiti. Zeleni plan je dobra prilika da se potpore usmjere malim poljoprivrednim gospodarstvima koje su do sad nestajale. Ukoliko im budemo mogli pomoći, onda će oni ponovno postati konkurentni te će preživjeti. Zastupni De Castro, vi ste također spomenuli ekosheme, e, kao što sam već istaknuo. Ja sam spreman sjesti za stol i s mjesta početi s radom, razgovarati o konkretnim pitanjima, o konkretnim rješenjima. U načelu se slažem o tome govore i poljoprivrednici. Nije ovdje riječ samo o nekakvom političkom zahtjevu. Poljoprivrednici bi htjeli znati više o tome što trebaju učiniti kako bi se uspješno pridržavali propisa. Oni žele znati točno kakva je situacija, žele vidjeti jasna pravila, te ću ja s tim u vezi rado surađivati sa Europskim parlamentom. Zastupnica Miller također je spomenula ekosheme, odnosno programe. I kao što sam rekao, ovaj dugoročni akcijski plan vezan uz ekološku proizvodnju se razvija. To je također spomenuo zastupnik Hoisling. To su sve važna pitanja. Ovdje nije samo riječ o povećanju zemljišta gdje se dakle, proizvodi ekološki. Trebamo također povećati potrošnju, odnosno potražnju za ovim proizvodima. Tu, tu je situacija dosta fragmentirana. I opet ću iskoristiti austrijski primjer, ali to zato što sam nedavno posjetio tu zemlju. 25% zemljišta je posvećeno ekološkoj poljoprivredi. a potrošnja na ovu vrstu proizvoda je oko 200 eura per capita. U Poljskoj je to primjerice samo 4 eura per capita. Dakle, kada govorimo o trošenju novca na ekološke, dakle na proizvode koji dolaze iz ekološke proizvodnje. Kao što vidite, razlika je ogromna i zato trebamo razvijati ekološku proizvodnju. Dakle, nije dovoljno promišljati samo o povećanju površina. Ovdje sve treba biti proporcionalno uređeno. Jednako je sa uzgojem životinja. Tu također treba promovirati ekološke proizvode, treba razvijati cjelokupno tržište i to će također biti dijelom akcijskog plana koji ćemo uskoro predstaviti. Potom je bilo pitanja o strategiji od polja do stola. Čitav niz e, poljoprivrednih e, pitanja ulazi u područje nadležnosti drugih glavnih uprava, primjerice dozvole za korištenje pesticida, to je u nadležnosti glavne uprave Sante, ali želim vas uvjeriti da sam ja tu aktivno uključen, sudjelujem na internim sastancima u Europskoj komisiji i svaku odluku o ovim pitanjima E, sad ćemo donijeti nakon što izradimo studiju utjecaja. Također treba imati na umu da ukoliko dođe do nekih novih prijedloga sa višim standardima, sa većim zahtjevima, dakle sa većim pritiskom pod kojim će se naći poljoprivrednici, da će se da ćemo se pobrinuti o našim poljoprivrednicima. Ja ću se aktivno uključiti u pitanja poput ovog i tu neću mijenjati stajališta. Zastupnik David je istaknuo da imamo problem. Nekad se na poljoprivrednike ukazuje kao na krivce koji su krivi za ovo što se događa sa klimom, međutim to nije istina. Poljoprivrednice su prije svega žrtve, žrtve suša, prirodnih eh, nepogoda. To strašno utječe na život poljoprivrednika. Dakle, oni su predvodnici ove borbe protiv klimatskih promjena. Dakako, tu postoje određene prakse u poljoprivredi koje bi trebalo ili ograničiti ili u potpunosti ukinuti, prakse koje štete okolišu. I sada imam na umu primjerice industrijsku poljoprivredu i smatram da bi tu valjalo uvesti neke ograničenja. Ali ekološki proizvođači, mali obiteljski proizvođači, te ljudi, oni nisu odgovorni za taj loš učinak na klimu. Zastupniče Kužmijuk, vi ste spomenuli prosvjede poljoprivrednika u Europi. Da, vidio sam ja te scene, upućen sam u ta zbivanja. Ja sam razgovarao sa organizatorima tih pokreta i ljudi su zabrinuti. Njihov strah proizlazi iz ovih novih zahtjeva koji se stavljaju pred njih. Tu jednostavno nema dovoljno financijskih sredstava. I to podriva zeleni plan. Moramo stoga budno pratiti što se događa i napraviti sve što možemo kako bi zeleni plan bio priča o uspjehu. Zeleni plan ne smiju pratiti sukobi, tenzije. Moramo učiniti sve što možemo kako bismo to izbjegli. Međutim, poljoprivrednici imaju pravo prosvjedovati, oni imaju svoje zahtjeve. Mi smo te zahtjeve čuli, ti zahtjevi su također upućeni nacionalnim vladama, poljoprivrednici su zabrinuti. A kada je riječ o malim poljoprivrednicima, koje je također zastupnik Kužmjuk spomenuo, to je također vrlo važno pitanje. Ja analiziram programe ruralnog razvoja i moram reći da u nacrtu imamo čitav niz klauzula iz koje su isključena mala poljoprivredna gospodarstva. Često su ove potpore usmjerene intenzivnom uzgoju velikim poljoprivrednim gospodarstvima. Tu vam dakle sve ovisi o programu, nije riječ o nekakvom općem planu, ali kada govorimo o strateškim planovima ZPP-a čiju ću, izradu nadzirati, onda želim reći da bih htio da se u tim planovima fokusiramo upravo na mala poljoprivredna gospodarstva i da ih uključimo u potporu koja će se isplaćivati iz drugog stupa. To će biti jedan od mojih prioriteta. Taj drugi stup treba biti demokratičniji jer u nekim programima smo imali jako mali broj onih koji su od tih programa imali koristi. Mi smatram da bi taj, da bi taj krug korisnika trebalo proširiti. Zastupnik Flanagan. Vaša pitanja vezana uz proračun, kako ću ga štititi. Rekao bih da ću djelovati u sklopu svog mandata. Ja sam uključen u političke rasprave, ja pokušavam nagovoriti države članice jer to je u njihovoj nadležnosti. Pokušavam ih dakle nagovoriti da budu hrabre kada je riječ o proračunu. Državam čitav niz sastanaka, dijaloga sa državama članicama i nadam se da ćemo tu vidjeti e, promjenu trenda jer izazovi su stvarno jako veliki. I da bismo se nosili sa tim izazovima trebamo imati na raspolaganju sredstva. U suprotnom će ova sjajna ideja zelenog plana ostati nešto što se neće ostvariti, naročito u sektoru poljoprivrednika. Zato je to u našem zajedničkom interesu, ne smijemo to dozvoliti. Hvala lijepa. Hvala vam na ovom prvom odgovoru. Prelazimo sada na ostale zastupnike primio sam 30 zahtjeva za riječ, te ću zato biti jako strog kod dodjele vremena. Zastupnica Aguilar. Muchas gracias, señor presidente. Señor comisario, bienvenido. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Gospodine povjereniče, dobrodošli. Vi ste rekli da ste tijekom svog boravka u Austriji vidjeli uspjeh e, drugog stupa ZPP-a. Nadam se da ćete uskoro posjetiti Španjolsku, te da ćete tamo vidjeti na dijelu uspjeh prvog stupa ZPP-a. U svom današnjem izlaganju ste se koncentrirali na zeleni plan i na buduću strategiju komisije od polja do stola. Ovaj zeleni val i ove kratkoročna, ova kratkoročna pojednostavljivanja su nešto što brine ljude u sektoru poljoprivrede. Znam da ste već upoznati s tom zabrinutošću, ali me zanima hoćete li vi ovdje predvoditi u raspravi o ovoj strategiji? Hoćete li vi imati tu glavnu riječ, jer čujem da kolege iz sektora zdravlja žele ovdje voditi e, glavnu riječ, ali vi ste taj koji bi trebao imati glavnu riječ o ovim pitanjima. I potom e, rezolucija parlamenta o carinama na proizvode iz SAD-a. Imamo povjerenja, nadamo se da će komisija izraditi plan potpore za pogođene sektore. Hvala lijepa. Hvala kolegica Vino. Ja, e, E, povjereniče, lijepo što ste s nama. Ono što me najviše šokiralo u vašem e, govoru je što 3% svih vlasnika imaju zapravo <laughs> cijelu poljoprivredno cijelo zemljište u Europskoj uniji. Zapravo, znate li, li što to znači? Mi svi govorimo o malim poljoprivrednicima i tako, a 3% svih vlasnika imaju cijelu površinu. Mislim, E, pitam se zapravo da uopće postoji neko u prvom stupu ko dobiva, koja ima pravo na subvenciju. Zapravo ako se može proficirati od minimalnog postotka, onda e, zapravo ispada da e, poljoprivredna politika podupire krivu poljoprivredu. I sad ono što bih ja žela je da mi krenemo ovdje inovativnim novim putem kako bismo preobrazili našu poljoprivredu jer znamo da e, zapravo e, nismo e, u dobrom odnosu s poljoprivrednom. Znam da imamo zeleni plan jer imamo problema sa okolišem, ali nekako moramo pomiriti poljoprivredu i zeleni plan i treba zaštititi, kao što ste rekli, drugi, e, drugi stup kojemu se predlaže da se smanje sredstva. Pa ne bismo li mogli obvezati E, zemlje članice da daju barem neku e, minimalnu potporu i sa svoje strane eko poljoprivredi jer inače će ona nestati. Hvala, molim držati se e, vremena koje vam je na raspolaganju. Gospođa Tomašić. Gospođa Tomašić. Gospodine poslaniče, vrlo kratko. Neke države članice uključujući i hrvatsku još uvijek imaju jako puno nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države dok mladi poljoprivrednici koji imaju i plan i ideju ali nemaju dovoljno zemlje da ostvare svoj plan stoga me zanima kako i na koji način komisija može i hoće animirati i poticati države članice da ta zemljišta fer i transparentno raspodijele domicilnom stanovništvu? Hvala lijepa. Hvala kolegica Hvala predsjedniče, povjereniče. Hvala vam na izlaganju. Evo imam jedno pitanje koje još nije spomenuto, a to je korištenje novih tehnologija u poljoprivredi, u ratarstvu. Govorimo o korištenju genetike. Dakle, ako ćemo smanjiti korištenje kemikalija, istovremeno želimo biti sigurni da će poljoprivrednici raspolagati dovoljnim sredstvima, onda mislim da je to e, dobro rješenje, dakle, iako je dosta skupo, ali što vi mislite o tome, dakle, kako bismo mogli pomoći u boljoj provedbi istog? Hvala, kolega Amaro. Dobrigan. Hvala. Povjereniče, Postoji problem ZPP-a i zelenog plana. Moramo se pobrinuti da to funkcionira. Spoji to dvoje. Čuli smo različita mišljenja, različite stavove. I uviđamo da se poljoprivrednike i tekako krivi zbog nedostatne bioraznolikosti, problema s ekologijom, no znamo da ako želimo po poduprijeti zeleni plan, moramo poduprijeti i poljoprivrednike. Povjereniče, ako imamo dovoljno sredstava za ZPP, onda ćemo to moći napraviti, ali u suprotnom bit će puno problema konkretno i za e, portugalske poljoprivrednike, ali i u cijelini za sve europske poljoprivrednike. Dakle, pitanje koje imam za vas jeste da bih e, htio da nam više toga kažete o malim poljoprivrednim gazdinstvima, e, o ravnoteži koju moramo naći između velikih i malih. Isto tako, kako bismo mogli imati veću jednakost u plaćanjima u prvom stupu, posebno u prvom stupu, ali me zanima i drugi stup i kako to sve povezati uz kohezijsku politiku. Hvala. Hvala kolega Kristensen. Hvala. Hvala vam na vašem današnjem dolasku i veselim se konstruktivnoj suradnji za narednih pet godina. Imam jedno pitanje. Što mislite o novim tehnologijama poput CRISPR? I tehnologije GMO-a koje danas postoje su problematične tehnologije, dakle to bi moglo da li bi to moglo bolje utjecati na našu klimu. Mislim da trebamo koristiti tehnologiju u našoj borbi za suzbijanje klimatskih promjena. Tako da se nadam da ćete moći isključiti CRISPR iz eh, tih novih tehnologija i GMO. Hvala kolega Bušman. Hvala e, povjereniče, drago mi je što ste danas ovdje. Imam jedno pitanje na temu zaštite životinja. Kod transporta životinja stalno dolazi do katastrofa i e, velikih prekša protiv zakona e, u pogledu mučenja životinja i posebice transport izvan Europske unije E, u transportu dolazi do velikih problema. Na primjer, prema Središnjoj Aziji danima se životinje voze bez ikakvog zaustavljanja brodom, također na, e, bliski, na, prema istoku brojne životinje ugibaju strašno, ali zapravo nema gotovih, gotovo nikakvih kontrola i time se znatno krši zakon. Znači, koju konkretnu strategiju podopirate kako bi se tu aktivirala Europska unija, kako bi se dokončalo kršenje zakona na ovakav način. Hvala. Gospodine Jurgel, izvolite. Hvala predsjedniče. Povjereniče, bit ću kratak. Kao prvo, ne mislite li da biste trebali analizirati ciljeve ZPP-a koji su precizirani u ugovorima. Dakle, to su ciljevi za 2000, eh, iz 2009. ali sada imamo druge. Da li su ti ciljevi provedeni? Možda bi trebalo nešto promijeniti u tome svemu. Zatim, drugo pitanje je prijelazno razdoblje. Imamo prijedlog da se to prebaci i promijeni na dvije godine. Brojni eurozastupnici postavili su pitanja o tome, dakle možete li nešto o tome reći? Zatim što se tiče ukrupnjavanja eh, zemljišta napravljena je, provedena jedna e, istraga protiv Poljske, ali to nije nešto što je u nadležnosti komisije. Mislim da bi se to trebalo e, prestati time. Dobro, istekla mi je minuta, tako da više neću govoriti. Hvala, kolega Jusin. Najpša hvala. Evo, doista sa nestrpljenjem čekam da počnemo surađivati. Čuo sam vas da kažete da treba održati poljoprivredu i njezin proračun. No, brine me e, ipak zeleni plan, jer vidim da se stavlja naglasak na visoke ambicije, ali se ne govori o instrumentima koji su stavljeni na raspolaganje poljoprivrednicima, jer će im to trebati. Tu mislim e, na precizno e, gospodarenje zemljištem i borbu protiv bolesti. Tu se ne radi samo o e, financijskim sredstvima. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Povjereniče, kako se možemo postarati da višestoljetno iskustvo poljoprivrednika na terenu bude uzeto u obzir u okviru zelenog plana. I drugo pitanje, što namjerava komisija poduzeti kako bi najbolje tehnike i instrumenti bili što prije na raspolaganju poljoprivrednicima? Ako odete, na primjer, u Nizozemsku, znajte da ste tamo dobro došli kod nas. Hvala, kolegica Katajnin. Hvala, predsjedniče. Hvala, povjereniče. Želim vam puno uspjeha u mandatu i mislim da je jako važan posao kojim se bavite. E, vi ste u Latviji rekli da je jako važno da ciljevi ZPP-a budu ostvareni sukladno s prijedlozima prethodne komisije koji su izneseni 2019. Također se nadam da ćete u komisiji naći jasno rješenje za ambicije zaštite okoliša novog zelenog plana i uskladiti to sa strateškim planom koji imate prema kojem proizvođači ne bi trebali e, pretrpjeti dodatna administrativna opterećenja što bi moglo e, izazvati smanjenje njihovih prihoda. Dakle, poljoprivrednicima se treba dati mrkva, a ne lupati štapom. Dakle, Htio bih znati kako ćete se unutar komisije postarati za to da poljoprivrednici budu percipirani kao rješenje klimatskih promjena, a ne uzročnici istih. Hvala, gospođa Alijeva Eli. Колеги, вече темата se засегна, no ova tema je nešto o čemu se više puta govorilo. Kako biste vi e, mislili da se može osigurati sinergija između mogućnosti financiranja ZPP, e strategija za bio, eh, gospodarstvo, zeleni plan, strategija od polja do stola i tako dalje. Znamo da za, da za sve te razne dokumente postoje razni vremenski okviri i rekli ste da je treba jačati proračun, a pritom e, ne smijemo zaboraviti da e, unutar ZPP e, imamo ne samo poljoprivredne aktivnosti koje se podupiruju, nego nepoljoprivredne aktivnosti i zato se obećavaju bolja kvaliteta života, digitalizacija, provjera, promjen, e, provedba mjera za zaštitu okoliša u ruralnom području. Osim toga nema niti odredaba o nacionalnim potporama za prelazno razdoblje, a malim e, proizvođačima to je veliki problem. Hvala kolega Guerrero. Hvala predsjedniče povjereniče. Što je sa istragom e, New York Timesa o različitim problemima zloporabe sredstava između e, Utroverda i populističkih Kao da bih govorio o Azorima koji su pretrpjeli veliku štetu zbog e, porasta temperature na globalnoj razini. No vidimo da je njihov mljekarski, stočarski sektor e, pretrpi veliku štetu, dakle postoje neke mjere kako bi ti poljoprivrednici koji žele preći na e, ratarstvo dobiju neku pomoć u okviru strateške vizije. U e, nedostaje puno vode, dakle puno štete zbog klimatskih promjena i željeli bismo pomoć za te poljoprivrednike u ovoj tranziciji. Hvala, kolegica Aguilera. Najviše hvala. Dobrodošao, povjereniče. Htio bih e, znati malo konkretnije nešto. Dakle, sljedećeg mjeseca imamo ZP, e, višegodišnji financijski okvir, e, novi plan, plan od polja do stola i tako dalje. Dakle, htjela bih znati koji je, koji su, koja je vaša idealna agenda, dakle, redoslijed stvari i proračun, jer ne možemo reformirati ZPP eh, sa, bez proračuna. Tražiti od poljoprivrednika više s manje sredstava nije dobro rješenje. Uzred budi rečeno, ima više sektora koji trpe eh, zbog carina koje nameću SAD, nameće SAD, E, i očekuju više od puke pomoći pri e, komercijalizaciji, odnosno promociji proizvoda. Evo, očekuje se neki konkretan, čak i radikalan program u Španjolskoj e, u sektoru proizvodnje maslinovog ulja. Skladištenje proizvoda nije nešto što funkcionira, dakle pritisak na cijene je sve veći, taj sektor se urušava, dakle u Španjolskoj se traži samoreguliranje od DG Agrija, i 30. siječnja su e, veliki prosvjedi organizirani u Španjolskoj u sektoru maslinovog ulja zbog e, toga. Hvala. Dobrodošli, povjereniče. Želim puno uspjeha u okviru vašeg mandata. Dakle, svi se mi slažemo ovdje oko toga da je strategija od polja do stola važna i treba biti čvrsta, ambiciozna e, glede održivosti prehrane i da se bori e, protiv klimatskih promjena i za dobrobit životinja. No, koja je strategija povjereniče? Ja se slažem, svi se mi slažemo s tim da treba reći da nam valja priznavati i uvažavati ruralne e, zajednice. Vi ste u više navrata povjereniče napisali i rekli, evo zadnji put na konferenciji koja je nedavno organizirana, da je jedan od vaših prioriteta dugoročna strategija za e, razvoj ruralnih područja. Imam pitanje. Dakle, kada ste ste spominjali u svom izlaganju strategiju koja će biti predstavljena do kraja godine. Kako će povezati vezu između te strategije i zajamčiti da mjere od polja do stola uzmu u obziri potrebe ruralnih područja? Jer ne bi li bilo bolje anticipirati tu stratešku dugoročnu viziju za ruralna područja, djelovati ranije kako bi se to sve uključilo u rasprave o ZPP-u E, o višegodišnjem financijskom okviru i u strategiji od polja do stola. Hvala kolega Buda. Hvala predsjedniče, povjereniče. Znamo da postoje ogromne razlike u glede izravnih plaćanja ovisno o državama. Dakle, kada se govori prvenstveno o razlici između isto, poljoprivrednika na istoku i, zel, i zapadu, zeleni plan će imati utjecaj na sve poljoprivrednike, bez obzira na to gdje su oni i Dakle, siromaštvo, dodatno opterećenje, to će biti svugdje isto. Dakle, govorimo o smanjenju korištenja pesticida, umjetnog gnojiva i tako dalje. Dakle, i drugi kolege su se osvrnuli na to, no u ovim tim i takvim uvjetima morat ćemo govoriti o ubrzanom programu konvergencije između zemalja Europske unije, ali to je jako složeno. Pitajte poljoprivrednike na istoku Europe da se pridržavaju istih poljoprivrednih, odnosno standarda zaštite okoliša kao i oni na zapadu, a ti na zapadu dobivaju puno veće subvencije. Dakle, teško je danas raditi više s manje novca. Dakle, to treba stvarno imati na umu i htio bih čuti vaše mišljenje o tom problemu. I ideja o ubrzanju postupka konvergencije, e, a u okviru zelenog plana i to me zanima što mislite. Hvala kolega Hazekamp, kolegica. Hvala. Povjereniče, želim vam dobrodošlicu. Dakle, nakon e, kokošiju sada se uzgaja e, više e, kuniće, ali nema nikakvog zakonodavstva konkretnog za njih, dakle, tražilo se. Dakle, e, nedavno je tijelo za prehrambenu sigurnost govorilo o e, groznim uvjetima u kojima se uzgajaju ti kunići. Dakle, oni svoj život provode u kavezima, bez socijalnih kontakta, bez E, dnevnog svjetla i samo dobiju za jesti i piti nakon tog groznog, e, jadnog života, e, ubija ih se na mučan način. Dakle, u Nizozemskoj njihov položaj nije tako grozan, ali slike pokazuju da čak i u Nizozemskoj pretrplja da je to čisti pakao, dakle skaču, povrijeđuju se, i nerijetko e, se nalaze i mrtvi kunići u tim kavezima. Dakle, povjereniče, molim vas da poduzmete nešto po tom pitanju i konkretno da se prestane sa takvim e, uzgojem e, životinja u kavezu. Dobrodošli povjereniče k nama, kao što smo čuli. Kada sada govorimo o zelenom planu, digitalnoj uniji, sprema se novi financijski okvir u E, također i reforma ZPP-a. U nekim stavkama će biti manje novaca za poljoprivredu i za također razvoj, razvoj e, ruralnog područja, imamo i druge zahtjeve i sve. U e, okviru inicijative Pametne e, gradovi pokušavamo razmisliti kako s modernizacijom poljoprivrede i pametnog gospodarstva možemo E, modernizirati e, ruralne područje, kako dakle organizirati još ili e, energetiku, mobilnost, ruralno zdravlje, zdravlje, turizam i tako dalje. Sve je to u zelenom planu, a kako ćete onda vi osigurati da će u onda i uz ove nove zadaće i za ruralno područje i za poljoprivredu iz drugih fondova biti prebačen dio novca. poljoprivreda nije problem nego rješenje. Gospodin Sondeja, hvala predsjedniče. Dobar dan, želim povjereniče. Ja vam želim izraziti svoju zabrinutost konkretno e, glede financiranja fonda za pravednu tranziciju. Dakle, taj fond namijenjen je za pomoć regijama koje su najviše ovisne o fosilnim energijama, a e, ono se nalazi u trećem poglavlju višegodišnjeg financijskog okvira i u biti nalazi se u istoj rubrici kao i financiranje zajedničke poljoprivredne politike. Otud moje čuđenje. Naime, taj fond e, namijenjen je pomoći državama kojima je najviše potrebna ta pomoć kako bi se proveo zeleni plan. Ne bi li dakle bilo smislenije da se poveže u da ga se stavi u drugu rubriku e, gdje se nalazi kohezijska politika. E, što više, komisija predviđa 7,5 e, milijardi eura dotacije za taj fond. Dakle, s obzirom na njegovo sadašnje mjesto u tranzicijskom fondu u višegodišnjem financijskom okviru, dakle, možete li se obvezati da provedba zelenog plana ne ide na uštrb zajedničke poljoprivredne politike? Hvala kolega Sojdo. Hvala predsjedniče, najljepša hvala povjereniče Vošehovski. E, hvala vam što e, surađujete sa e, parlamentom. Želim vam, želim vam puno uspjeha. Što se tiče SAD-a i carina koje su nametnute europskim proizvođačima, a konkretno ovdje mislim na španjolske, želim reći da su oni u jako lošem položaju, imaju puno izgubljenih radnih mjesta i gospodarske probleme. Dakle, neke mjere poduzete su za fleksibilnost, za promicanje vina i za sektor masnog ulja, ali to ne funkcionira. Mimo toga komisija je bila dosta spora i nije bila na nivou zadatka. Dakle, pitanje koje postavljam jeste što to komisija radi kako pregovarala sa SAD-om i što će konkretno biti poduzeto kako bi se kompenzirali rashodi dakle troškovi koje su imali proizvođači maslina i maslinovog ulja. Znamo da su SAD rekli da, e, mislim da, da, je rečeno da su neki od tih carina protuzakonite, dakle to bi mogao biti početak e, rješenja. Hvala kolega Rope. Ačiū vas Zahvaljujem predsjedniče. Želim e, čestitati novom e, povjereniču, sve najbolje na vašem e, novom položaju. Evo moje pitanje sljedeće. Koje je vaše mišljenje što se tiče pune konvergencije? zahtjevi i propisi e, u Europskoj uniji isti su za sve zemlje članice, no potpora se može razlikovati i tri puta u usporedbi s različitim zemljama članicama. Dakle, e, potpora baltičkim državama nedostaje niti od 70% e, do 70% EU potpore u drugim dijelovima i zato našim poljoprivrednicima teško ispuniti ciljeve i zahtjeve, a kako se zahtjevi sve više povećavaju, ako se ovo pitanje ne riješi, nećemo moći funkcionirati niti raditi onako kako bismo trebali. Hvala, gospođa Tolere. Hvala, predsjedniče. Želim vam dobrodošću, povredniče. Hvala što ste izdvojili vremena za druženje s nama. Dakle, tijekom e, saslušanja govorili ste nam o zajedničkoj poljoprivrednoj e, politici. Sada imamo E, projekt od polja do stola i čini se da je to e, istog sadržaja, dakle ide se ka pružanju odgovora na ono što se očekuje dakle u društvu, a ide se preko poljoprivrede, odnosno pre, prehrane. Danas poljoprivrednici puno trpe taj uh, e, agribashing, jer ih društvo jako slabo razumije. Dakle, da li je ta strategija od polja do stola koja će biti e, razumljiva za sugrađane, nije li to neki način da se ponovo spoji, stvori veza između stanovništva i poljoprivrednika i dakle, kako vidite integraciju te uh, e, ZPP-a u strategiju od polja do stola. Još jedno pitanje, prehrana naših sugrađana, europljana, nije nešto što e, daju samo e, europski poljoprivrednici. Dakle, kako učiniti da strategija od polja do stola poštuje sve građane i poljoprivrednike u Europi na isti način? Hvala povjereniče. razumijem, ne samo zato što govorimo jezikom, nego što i razumijem eh, eh, vašu volju da poduprete obiteljska gospodarstva i eh, krenete i što ste voljni krenuti putem dekoncentracije vlasništva zemljišta. Dakle, zeleni plan i njegov učinak na poljoprivrednike je ključan. Mislim da su poljoprivrednici najviše izloženi klimatskim promjenama i trebali bismo im pomoći. 14. siječnja komisija je prezentirala svoju komunikaciju o investicijskom planu i onda je možemo vidjeti da ZPP e, u 40% će podopirati klimatsku promjenu. Zatim obzor, life i drugi programi i tako dalje 35%. 72% programa LIFE bit će posvećen borbi protiv klimatskih promjena. No, ne vidim da će se sada tu nešto e, konkretno dati našim poljoprivrednicima kako bi im se pomoglo u ublažavanju e, promjena klimatskih, e, učinka klimatskih promjena na njih. Recimo, ne znam, što se tiče substituta za pesticide i tako dalje, tu bi trebalo uključiti dodatnu potporu. Hvala, evo četiri kratke napomene s moje strane. Hvala, nastavite i dalje ovako, posjećajte i dalje poljoprivrednike eh, i raspitajte se kako, što oni misle o poljoprivrednoj eh, potpori. A što se eh, drugog proračuna tiče, mislim, treba raspravljati ne samo sa ministrima poljoprivrede, ministri poljoprivrede su s naše strane, ali i ministri financije ne žele dati novac za to. Znači tu treba nastaviti raditi. Treće, E, znači ZPP, veselim se što ste rekli da bismo trebali imati mjeru e, eventualnih mjera Brisela kao popisati. To je bila jedna ideja koju smo i mi često raspravljali ovdje u odboru. Mislim da bi se mi složili e, i nadovezali na vaše ideje u sljedećim savjetovanjima. A što se tiče koncentracije vlasništva zemljišta, Mislim da to trebamo raspravljati e, stručno i na konkretnoj osnovi. To jest problem, ali e, ovo je, ovo je ovih 3% i tako dalje i pribrojavanje svih malih i tako dalje. E, mislim, trebamo pogledati dakle kako ćemo oko toga voditi i u, kod predsjedništva i u odboru stručnu raspravu. Kolega Andrej. Hvala predsjedniče, hvala i vama povjereniče. Kako bismo uvjerili kolegi komisije, mislim da neće biti jednostavno. Dakle, e, treba uvjeriti, treba objasniti da e, moramo imati uspješnu komisiju. Ne mislim da je dobro teritorijalizirati ZPP i uključiti je u biogospodarstvo. E, dva su mikrofona uključena, jako je teško prevoditi, ispričavamo se. Smatrate li da je reforma ZPP-a u koju smo se uključili od 2018. da u potpunosti odražava ambiciju zelenog plana? I na kraju govorili ste u svom izlaganju o više uredaba koje se tiču e, tla koje će biti e, izmijenjene. Možete nam pojasniti o kojim se e, uredbama radi? Hvala. Dank, Frau Kollegin Hvala predsjedniče povjereniče. Malo sam zabrinuta zbog e, ovog vašeg dijeljenja poljoprivrednika na one koji rade, na, e, koji rade intenzivno i one koji su ekopoljoprivrednici. A zapravo ste zaboravili ove konvencionalne e, tradicionalne poljoprivrednike srednje veličine koji zarađuju poljoprivredom, a ovaj vaš fokus na krajnje ekstreme možda vam njima ne pomaže. Znači kada ste govorili o e, također o poljoprivredi morate govoriti o e, preradi na industrijskoj razini i maloprodaji. I trebate uzeti u obzir i upravo e, pritisak koji na poljoprivredu vrše upravo otkupitelji e, u velikim količinama. E, I nisam čula do sada da ste govorili upravo o tim pitanjima. Druga stvar je E, ovlasti i moće e, poljoprivrede e, i vašeg mjesta povjerenika za poljoprivredu. Mislim da vam je dosta vaših kompetencija oduzeto i prešlo negdje drugdje. Možete li malo pojasniti to i reći nešto što se tiče odluke VTO o pesticidima i uvod, uvoza proizvoda u Europsku uniju koji koriste zabranjene proizvode. Kolega Lebreton. Dobar dan, povjereniče. Evo, dopao mi se vaš e, uvodni govor i vaša volja da se pojača proračun ZPP-a i ideja da se spajaju ZPP i kohezijska politika, odnosno uspostavljaju veze. No, ipak e, niste govorili o koncentracijama poljoprivrednih zemljišta i iznijeli, ste u biti grozan, groznu brojku. Rekli ste da 3% vlasnika posjeduje 50% poljoprivrednog zemljišta u Uniji. Dakle, moje pitanje, koja su vaša rješenja kako bi se izmijenila ta tendencija, a ne samo da se potiče države da bolje koriste drugi stup. E, Zadaća će biti teška jer trenutno imamo dvije velike prijetnje nad poljoprivrednicima. Dakle, prva je taj zeleni plan koji će im nametnuti nove obveze, a ako to ne bude popraćeno novim sredstvima, onda će posljedice biti katastrofalne. Evo, primam na znanje i da e, je u tijeku studija učinka. No niste spominjali drugu prijetnju, a to su slobodno-trgovinski sporazumi. Dakle, otud moje drugo pitanje, koja je veza između e, ZPP-a i e, slobodno-trgovinskih sporazuma koji poljoprivredu koriste za potkusurivanje? Hvala. Hvala, ovdje smo došli do kraja ovog kruga pitanja, pa evo sada molim povjerenika za odgovore. Pa evo rekao bih e, imate 15 ili 20 e, minuta da odgovorite. Zahvaljujem puno na svim pitanjima. A pokušao sam e, to malo zabilježiti. Evo, ispričavam se odmah unaprijed e, ako sam e, što god propustio, ako propustim što god. Dakle, bilo je puno pitanja. Gospođa Aguilar. Um, gospođo Aguilar, vi ste rekli da e, da ja tu dajem komplimente drugom stupu Austrija, da ne zaboravim drugom stupu, drugi stup i prvi stup. Ne, oba stupa su jednako važna kako ja to vidim i upravo je prvi stup e, e, ovdje kako bi poljoprivrednici uopće bili voljni pristupiti poljoprivredi kako bi ona bila troškovno učinkovita. Tako da moramo davati potporu svima onima koji se bave poljoprivredom, a drugi stup je e, za one koji rade neke korisne dodatne aktivnosti. To je filozofija ZPP-a i želio bih e, evo ja saznati više o iskustvima drugih zemalja članica. Planiram e, sljedeće posjete, sjetit ću se toga u Španjolskoj. Gospodin Miner, vi ste spomenuli ove podatke o koncentraciji zemljišta, poljoprivrednog zemljišta. Mislim da je bilo više pitanja i zastupnik Lebreton je to postavio pitanje i e, još i drugi zastupnici. Tako da na razini Europske unije imamo jednu mjeru koju možemo primijeniti, to je capping, e, utvrđenje gornje granice, znači e, smanjenje sredstava za najveće e, poljoprivredna gospodarstva kako bismo spriječili upravo tu koncentraciju. Znači jedna je 60 tisuća eura, druga je 100 tisuća eura to su dakle ove gornja granica, ovaj cap. I e, bio sam ovdje u odboru kada ste vi raspravljali e, o daljnjim reformama ZPP-a i tu su bile reforme i prijedlozi za obvezni kaping i na kraju uvijek je ispalo dobrovoljno i to nikada nije bilo primijenjeno u potpunosti. Tako da bih ja dao potporu dakle, toj ideji, znači velika e, gospodarstva iznad određene veličine su više, e, su više poduzeća nego poljoprivredna gospodarstva, pa bi financiranje takvih e, najvećih gospodarstva, odnosno poduzeća, trebalo biti nekako ograničeno, no svejedno je to ipak na zemljama članicama i pa E, imamo ovdje veliku diverzifikaciju između zemalja članica, negdje imamo zemlje gdje je prosječna veličina e, gospodarstva ispod 10 hektara, negdje iznad 100 hektara i tako dalje. E, postoji velika razlika. Što se tiče nacionalnih instrumenta imamo cijeli niz rješenja. Gospodin Jurgel je to spomenuo. E, i rekao je da postoji jedan restriktivni zakon o kupnji zemljišta od strane e, ne poljoprivrednika bez obzira na nacionalnost, jer e, svi, svi građani Europske unije trebaju imati iste mogućnosti i biti u mogućnosti kupiti zemljišta. Ne smijemo imati diskriminaciju, ne smijemo biti diskriminirani zbog otkuda dolaze. No, trebamo imati neka ograničenja o tome jesu li poljoprivrednici ili ne i raspravlja se sada o nekim e, ograničenjima. To nije moja glavna uprava koja se time bavi, nego kao dio ove revizije koja se radi. Jer e, vi ste nas potaknuli da to učinimo i kao dio televizije treba to pogledati jer e, trebamo podupirati sve aktivnosti e, koje e, ograničavaju poljoprivrednu djelatnost. Najveće ograničenje neke, za neke mlade poljoprivrednike prema upitnicima e, je sljedeći. Dakle, mladi koji se žele početi baviti poljoprivredom često su obeshrabreni jer imaju najveći problem sa pristupom uopće poljoprivrednom zemljištu. Znači, poljoprivredno zemljište ne smije biti sredstvo za spekulaciju ili ne se dopustiti njegova koncentracija kako bi se na to moglo zarađivati. E, zemljište treba biti za poljoprivrednike i mi tu trebamo dati svu potporu kako bi se to i e, dogodilo. No, to je u glavnoj odgovornosti zemalja članica. Komisija to može eventualno nadzirati i pratiti što se događa. Također, prebacivati, izvještavati, e, možda prenositi najbolje prakse i izvještavati najboljim praksama, no ugovor kaže da su e, propisi o vlasništvu nad zemljištem u nadležnosti zemalja članica. Gospođo Tomašić e, iz Hrvatske. Pitali ste za zemlju u državnom vlasništvu u Hrvatskoj. To su me pitali hrvatski poljoprivrednici u Hrvatskoj i rekli su mi da postoji to pitanje. Ono što ja mogu reći ovdje je da trebamo iskoristiti najbolje prakse ovdje, na primjer e, recimo dugotrajni zakup e, državnog zemljišta je jedno rješenje. Na to se odlučila recimo Poljska, dugoročni zakup e, zemljišta. Mi imamo 1,5 milijun hektara u državnom vlasništvu koji se daju u zakup poljoprivrednicima jer inače e, poljoprivrednici si ne bi mogli e, priuštiti kupovinu te zemljište, pa je takav jedan dugoročni zakup e, rješenje. Zatim, bilo je jedno pitanje o novim tehnologijama koje je postavljeno, a također bila su to još neka druga pitanja o novim tehnologijama. Podupiram to i trebali bismo koristiti nove tehnologije i tehnike posebice za nove sorte i koje bi bile bolje imunije na klimatske promjene. Pa ako postoje prijedlozi za to u strateškim planovima zemalja članicama, ja bih to podupro. Znači nove tehnologije kao na primjer precizna poljoprivreda je jedan dobar primjer i na taj način možemo smanjiti E, količinu korištenih e, e, pesticida ili gnojiva a, također koristiti recimo na, vrlo precizan način sredstva za zaštitu bilja. To je put u kojem treba, treba ići i otvorena sam za predloge u tom smislu. No, sve se mora temeljiti na znanstvenim spoznajama bilo kakva tehnologija kao biotehnologija koja izaziva probleme, ako bilo što izmakne kontroli može biti opasno po okoliš. Znači moramo imati dobar znanstveni temelj i temeljem tog donositi odluke i onda se možemo dogovoriti, eh, onda trebamo pristati ili ne na novu tehnologiju, te kada to znanost podupre. Mislim, gospodin Kristin je to pitao, gospođa Bušman e, je postavila pitanje o prijevozu životinja. Da, e, znadem e, za ta pitanja i to me užasno mučite strašni prizori koje vidimo iz prijevoza živih životinja. I često to E, upravo e, ljude okreće protiv poljoprivrednika, no nisu poljoprivrednici ti krivi, nisu uzgajivači krivi koji prevoze e, na mediteranu životinje, nego to su prevoznici koji se ne drže standarda, tako da moramo jačati kontrole. Postoji uredba, uredba Europske unije o transportu živih životinja. A drugo pitanje koje je posebno važno je stvoriti alternative. Tako da se doista e, izbjegne transportu na kratke e, e, udaljenosti. Znači trebamo koristiti upravo mogućnost lokalne nabave, znači ako imamo uzgajivača koji ima lokalnog prerađivača u blizini, Mislim, takav ugovor među njima e, smanjio bi znatno i prijevoz e, i emisije iz prijevoza životinja i to bismo mogli davati kao potporu u okviru zelenog plana. To bi bila recimo mogla biti alternativa e, prevozu životinja na velike udaljenosti. Ima prostora za takvo djelovanje i također odgovorio sam gospodinu Jurgelu, pitali ste i za tranzicijsko razdoblje od e, dvije godine, prelazno razdoblje. Sada se govori o jednoj godini, nadam se da ćemo uspjeti izaći na kraj s ovu godinu dana, ovisno o napretku u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. No, o tome sve ovisi i mislim da je sve na pravom putu i nadam se da ćemo svoje strateške planove uspjeti završiti u godinu dana i onda 2022. novi, e, krenuti će novi ZPP temeljem novih propisa. Znači, postavljeno je pitanje o novim tehnologijama. Mislim da sam na to odgovorio, no svejedno postoji još jedno neodgovorno pitanje koje sam spomenula na saslušanjima. Naime, ako se odobri višegodišnji financijski okvir, imat ćemo i fond za znanstveno istraživanje o hrani i poljoprivredi u iznosu od 10 milijardi eura e, i taj će novac trebati biti podijeljen i iskorišten na najbolji način da se pomogne poljoprivrednicima kako bi e, se dala potpora praktičnim rješenjima, a ne nekim e, nekim e, znanstvenim teorijama udaljenima od prakse, nego o praktičnoj potpori poljoprivrednicima u svakodnevnom životu, uključujući e, okolišne mjere. Znači ima tu puno sredstava inače, ali treba to dobro iskoristiti. Gospođo Katajnen, e, važne stvari ste rekli. Neme rekli ste da bi e, poljoprivrednici se trebali smatrati dijelom rješenja, a ne dijelom problema. Naime, neki misle da trebamo e, se riješiti poljoprivrede i poljoprivrednika. Tako da, da, slažem se s vama, sve aktivnosti u okviru zelenog plana moraju se provoditi s time na umu da poljoprivrednici moraju biti uključeni E, treba ih poticati i uvjeriti to sam već ranije također rekao. E, poljoprivreda mora biti e, više ekološki nastrojena, no i poljoprivredna politika mora biti prije više prijateljski nastrojena prema poljoprivrednicima, jer bez njih nećemo ništa moći učiniti. Mislim da sada samo 10 milijuna poljoprivrednika osiguravaju sigurnost prehrane za sigurnost e, opskrbe hranom za, pet, e, za 50, 500 e, milijuna europskih građana. Tako da moramo toga biti svjesni, jer to je jedna skupina u društvu koja se brojčano smanjuje i treba im naša potpora, jer bez njih nećemo imati sigurnost hrane u Europi. Gospođa Lijeva i drugi spomenuli su potrebu povećanja proračuna, no Gospodin Jar također je rekao da bismo trebali razgovarati s ministrima financija. Ministri poljoprivrede nisu e, oni koji donose financijske odluke, naravno. Naravno, znam ja kako to e, izgleda ja, e, u vladama. Ja sam u komisiji zadužen za poljoprivredu, ne, ne se i na isti način, a u vladama je isto. No, svejedno mislim da Prvi razgovori sa ministrima poljoprivrede i o prezentiranju nekih ideja, a ima nekih ideja, neću sada o njima govoriti, ali su to stvari o kojima se tek raspravlja i još uvijek raspravljamo o alternativnim rješenjima. Dakle, pokušavamo smisliti kako da to napravimo na jedan fair način i pošto način da svi budu uključeni da ne e, stvaramo neprijatelje i da se ne igramo <laughs> tu ministara i vlade. I prijedlozi za konvergenciju, da, sve to moguće i može se ostvariti i to je nešto što mogu se zemlje članice i prihvatiti, no prije svega moramo jačati proračun. To je dakle prvi korak. A zatim možemo i taj problem razriješiti. Gospodin Guerrero. Govorili ste o člancima iz New York Timesa. E, malo sam se zabrinuo kad sam to pročitao jer e, to je zapravo kritika naše politike. Oni su ukazivali na prijevaru. Te se objavljivalo nešto o istragama prevare i tako dalje. Mislim, ako se dogode slučajevi, e, takvi slučajevi, postoji OLAF. OLAF se bavi, borbom protiv financijske prevare, protiv interesa Europske unije. I OLAF e, mora djelovati u, kod svake takve sumnjene naznake. No, htio bih reći da bih htio e, napraviti na popis preventivnih antikoruptivnih mjera u ZPP. E, mislim, to bi recimo bili uvjeti e, i dakle u strateške planove kako bi se osigurala e, pravedna distribucija i, i jedno e, isto vrednovanje svih, a ne oni koji dođu prvi dobiju više ili koji imaju bolji pristup dobiju više, nego da se radi procjena temeljem istih kriterija i istih prednosti, tako da bi se trebalo raditi na odabiru najboljih, a zemlje članice bi trebale to osigurati i, i, znači predloge ovdje u popis, e, dakle popise preventivnih mjera koje bi se mogli e, e, provoditi kako bi se prevenirala prevara i korupcija. Gospođa Aguilera tražila, pitala je koji je kalendar djelovanja što se tiče svih e, planiranih e, aktivnosti za budućnost. Pa s moje strane najvažnija stvar u ovom trenutku su strateški planovi jer zeleni plan ne poziva na nove legislativne inicijative u poljoprivredi. Znači mi finaliziramo reformu i moramo se baviti strateškim planovima. Strateški bi planovi trebali dati doprinos e, klimi i okolišu, Dakle, to je prva faza. Zatim imamo također strategiju bioraznolikosti. Imamo strategiju šumarstva i ovo pripremamo u našoj e, glavnoj upravi. No, načelno imamo različite zakonodavne rješenja koja će e, se pojavljivati u nekim drugim područjima što se tiče gnojiva, e, sredstava za zaštitu bilja a to je u odgovornosti glavne uprave Sante za zdravlje. I nadalje, još jedno pitanje, ne sjećam se tko je to pitanje postavio. Naime, da se smanjuju nadležnosti i kompetencije povjerenika. Gospodin Maginis je to pitala. Ne, samo jedna e, od nadležnosti je nestala, ali to je bilo prije nego što sam ja preuzeo E, funkciju, a to je bila državna potpora u području poljoprivrede. Ta jedinica iz DJ Agrija prešla je u DG Competition. Ali inače, osim toga, nije iz našeg portfelja nestalo bilo kakvih kompetencija. Uvijek je tako bilo. Čak i e, zaštita e, dobrobit životinja, zaštita bilja i tako dalje, to je bilo u drugim e, glavnim upravama, ne u poljoprivredi. Znadem dok sam bio u revizorskom sudu i sudjelovala u provjerama, iako sam se bavio poljoprivredom, ali glavni partner za mene je bio povjerenik odgovoran za zdravlje. Jer to je bilo u njegovoj nadležnosti e, stvari kojima sam se e, bavio. I kaže mi evo predsjedatelj da je moje vrijeme pomalo istekno. Evo samo ona kažem gospodinu Eh, Amaru, mala, male gospodarstva i po, poveznica sa kohezijskom politikom. Mislim da treba možda povući crtu razgraničenja između ovo dvoje, tako da mislim da iz, od zpp ne bismo trebali financirati eh, eh, bilo kakve aktivnosti koje bi okončale poljoprivredne aktivnosti. A to se znalo dogoditi. Recimo, oni koji bi prekinuli poljoprivredu, bi se rekvalificirali, da, ali bi imali potpore iz poljoprivrednog fonda. Mi takve ljude trebamo, ali za to je kohezijski fond. Ako neko pređe u, e, u neku drugu poslovnu granu, e, onda ne može biti podupiran iz poljoprivrede. Ako promijeni vrstu poljoprivrede, da, ali ako netko odustane od poljoprivrede i pređe nekamo drugom, za to je zadužen kohezijski fond trebamo podupirati investicije u ruralna područja iz kohezijskog fonda, ZPP za poljoprivredu. Znači, naravno, biti ćemo uh, u kontaktu i nadam se da ćemo postići konsenzus. Ispričavam se što sam oduljio i hvala svima na tolikim zanimljivim uh, pitanjima. Uvijek sam vam na raspolaganju i temeljem analize koju sam spomenuo, dati ću vam signal kada ću imati više informacija o učinku zelenog plana na ZPP kada sve analize budu završene. Vielen herzlichen Dank, Herr Kommissar. Ich meine, das war Hvala povjereniče, mislim ovo, da je ovo bio odličan početak naše suradnje, doista ste se potrudili odgovoriti svima na pitanja, ne pokušati ih izbjeći, znači hvala vam puno i veselim se daljnjoj suradnji. Treba nam to i u komisiji i onoga što se tiče potreba kolega i kolegica. Dakle, hvala vam puno još jednom na tome. Thank you.

So, dear colleagues, uh, we should uh, continue our... Dragi kolege, evo nastavljamo sa sastankom. so, dear colleagues, please take your seat. Zauzmite svoja mjesta. Yeah, no, it's my, So, also ich würde vorschlagen, dass wir... Dakle, predlažem da nastavimo dalje. Imamo malo vremena, izgubili smo malo vremena, ali bilo je doista nužno da povjereniku dademo dodatno vrijeme da odgovori na brojna pitanja. A sada dolazimo do točke 16 i E, dakle, evo, trebali smo malo pogledati malo bolje novi model ostvarenja, ne tako e, općenito, nego pogledati točno koji će to biti konkretni e, rezultati u zemljama članica. Ma i pozvali smo i stručnjake, jer postoje brojni modeli za provedbu u zemljama članicama centralizirani, regionalizirani, miješani modeli i zato smo pokušali evo sa E, osigurati to sa naša četiri referenta, pa ćemo sljedeće. Svaki referent ima 10 minuta vremena da prikaže koje će biti e, učinci na vlastitu zemlju članicu sa razmišljanjima, zatim izvjestitelji, pa dalje, kolege i kolegice. Kak rećemo? Gospodin Novakovski, e, Poljska agencija za plaćanje, izvolite. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo. E, Hvala vam, dame gospodo. Doista mi je čast biti danas s vama ovdje u odboru i htio bih vam reći nekoliko riječi o našoj agenciji za restrukturiranje i modernizaciju poljoprivrede. Ovo je naša struktura koju vidite prikazanu. Na vrhu je naše sjedište. Te broj zaposlenih. To je povezano dakle ovdje i sa našim regionalnim uredima, dakle lokalno djelovanje. Tamo je zaposleno 34% osoblja, u glavnom sjedištu gotovo 11%, a na lokalnoj razini 55% za ukupno zaposlenih. Naša agencija za restrukturiranje zapošljava gotovo 11.000 osoba u svim ovim uredima dakle, koji su ovdje navedeni. Koje su zadaće kojima se bavimo? Imamo više zadataka. Dakle, bavimo se provedbom plaćanja u sklopu ZPP-a i zajedničke ribarstvene politike. Dakle, na tim poslovima radi isto osoblje, oni su pritom jako fleksibilni i potom Ovdje govorimo dakle uglavnom o prvom stupu, o izravnim plaćanjima. Međutim, također se bavimo programima ruralnog razvoja, i programima koji su namijenjeni ribolovu. Tu se također bavimo državnim potporama, dakle potpore poljoprivrednim gospodarstvima koje su pretrpili štetu primjerice od suše, potom pomoć poljoprivrednicama. Također imamo institut pozajemljivanja te druge sustave koje se primjerice bave registracijom životinja. Potom se bavimo sustavom identifikacije zemljišta, bavimo se ortofoto mapama, katastrom, registrom proizvođača. Tu dakle e, registriramo sve koji se javljaju našoj agenciji. 2017. godine mi smo bili jedina agencija zadužena za plaćanje koja je e, e, izvršavala isplate poljoprivrednicima. Imali smo poljoprivrednu agenciju koja se bavila drugom vrstom isplate. Sada smo to sve objedinili te dakle imamo jednu jedinstvenu agenciju i za nas je to priča o uspjehu. Što se tiče financija, Prošle godine smo proslavili 25. obljetnicu postojanja i dosad smo isplatili 348 milijardi poljskih zlota. Ukoliko pogledamo podatke od 1994. do 2003. i isplatili smo značajna sredstva a kada je riječ o izravnim plaćanjima za razdoblje od 2004. do 2019. isplatili smo 96,4% sredstava. Evo ovdje na ekranu vidite da 53,7% ide na sustave izravnih potpora. To je također povezano sa zaštitom bioraznolikosti, dobrobiti životinja. Dakle, sve pod glavom sustava izravnih potpora. Potom su tu programi ruralnog razvoja te drugi programi. I sada nekoliko riječi o novom modelu ostvarivanja politike. Dakle, riječ je o strateškom planu za dva stupa da bi se sredstva konzistentno dakle, trošila. Riječ je o spajanju. Zato što je riječ, ovdje je riječ o jednom pozitivnom trendu. Smatramo da bi bilo dobro objediniti ova dva stupa kako bismo na uspješni način i učinkovitije uspjeli planirati isplate. Također to bi značilo i fleksibilnija pravila za upravljanje fondovima, te to možemo samo podržati. Neke evropske uredbe su dobro primljene u, na, na nacionalno zakonodavstvo Poljske, ali to je bilo moguće i zbog naše specifične strukture, to nam je sve omogu... naša unutarnja struktura nam je omogućila da budemo fleksibilni. Također ustanovili smo modernu poljoprivredu, ruralni razvoj, dakle sve u skladu sa klimatskom politikom Europske unije. Ovime prilazimo dakle različitim sektorima na održiv način. U Poljskoj imamo situaciju da u nekim dijelovima imamo velika gospodarstva koje raspolažu velikim brojem hektara, a primjerice na jugu zemlje imamo velik broj malih gospodarstava koji su raspršeni i namjera je uspjeti doći do malih gospodarstava od 5-6 hektara. Riječ je o jednom održivom pristupu koji bi se trebao primjenjivati na sva gospodarstva. Na taj način bismo pravednije podijelili sredstva i usput bismo poveli računa o specifičnostima pojedinih gospodarstva. Pritom valja uzeti u obzir i digitalizaciju, odnosno tehnološki razvoj. Da bismo to mogli primjenjivati moramo promijeniti naš način rada. Ovdje govorimo o uvođenju automatiziranih procesa kao dijelom novih programa. Kada govorimo o izazovima, njih bi ostavio za kraj i sada bih prešao na cjelokupnu ideju djelovanja, dakle koje se temelji na performansama. Svi se možemo složiti sa ovim konceptom. Dakle, riječ je o ocjenjivanju rezultata nakon provedbe i to bi trebalo povezati sa pokazateljima performansi. Možete li malo usporiti, zamolio je predsjednik i hvala mu. Također moramo se osigurati u učinkovitu provedbu mm, ovih mjera te kontrolu rashoda. Smatramo da je ovo pozitivan pristup i možemo ga samo pozdraviti. Također htjeli bismo provoditi značajna ulaganja. Htjeli bismo da one budu učinkovita i zato je dobro koncentrirati se na rezultate. Smatramo da je to dobar pristup. Na taj način će biti dobro određen dakle, omjer ulaganja i troškova. Dakle, ovdje pokušavamo sada urediti kriterije Pokušavamo doći do krajnjih korisnika. Međutim, na kraju nismo sigurni hoćemo li uspjeti postići određeni broj zahtjeva. Možda ćemo se susresti sa nekim novim zahtjevima, s novim kriterijima, novim uvjetima i to je nešto što nas brine. Pokušavamo stoga predvidjeti što bi se moglo dogoditi, koliko ćemo zahtjeva zaprimiti i koliko ćemo novca moći raspodijeliti. Zbog toga smatram da je ovo dosta ambiciozno. Dobar je ovo pristup, međutim još tu postoje neke nedoumice kod provedbe. Potom nekoliko riječi o fleksibilnosti. Fleksibilnost ima pozitivan aspekt. Tu možemo birati tipove intervencija, oni mogu biti uređeni u skladu sa potrebama država članica, na taj način ćemo svojim djelovanjem biti učinkovitiji. Potom tu je mogućnost određivanja rokova i uvjeta na lokalnoj razini, primjerice vezano uz poljoprivrednu aktivnost, poljoprivredno zemljište, prihvatljiv broj hektara, te mlade poljoprivrednike, odnosno pomoć istima. To je nešto što se valja, što valja urediti na nacionalnoj razini, zato što u državama članicama imamo različite situacije na terenu. Ovdje bismo također trebali e, govoriti o uređenju, dakle uvjeta za prihvatljivost zahtjeva. Smatramo da je to također u redu. Potom tu je odabir metoda nadzora te vrsta sankcija. Zbog poljskih specifičnosti smatramo da bi ove kontrole trebala biti određene na odgovarajuć način, da bi trebale biti uređene i prelazim na kraj svoje prezentacije. E, htio bih se evo za kraj pozabaviti izazovima ko, pred kojima se nalazimo. Dakle, riječ je o digitalizaciji. Htjeli bismo da novi plan bude digitalne prirode, da on bude dakle u potpunosti digitaliziran, to je jednostavno nešto što ne možemo izbjeći. Ova strategija je spremna, mi sada to već provodimo. Tu koristimo i sustave satelitskih e, slika i slično. To je nešto što se već koristi, ali željeli bismo te sustave dodatno razviti. Tu se tu recimo mogućnost analize biljaka, pojednostavljivanje postupaka, horizontalni zahtjevi, dakle jedna jedinstven, jedan jedinstveni elektronski zahtjev za čitav niz intervencija. Potom je tu sustav pokazatelja, imamo bazu podataka gdje prikupljamo sve podatke do kojih dolazimo u agenciji, to se potom obrađuje i onda možemo dakle i konkretne podatke dalje proslijediti na na daljnju obradu i naročito kada je riječ o uvođenju novih postupaka. Hvala vam. Prelazimo na gospodina Ribera, ravnatelja Agencije za plaćanje iz Portugala. Bom dia e, muito obrigado pelo convite. Dobro jutro i prije svega hvala vam na pozivu. Ova, ovo izlaganje dolazi u jako dobrom trenutku. Ovo je važan, važan trenutak za povijest eh, ZPP-a, dakle govorimo o reformi koju je predložila Europska komisija i doći će zasigurno do promjene u pristupu ZPP-u, doći će do izmjene sustava i to dakako znači neke pozitivne pomake. Kao što je malo čas rekao poljski kolega, smatramo da je ovaj predloženi model dobar. To je model za koji smatramo da će donijeti nova rješenja. Dakle, imat ćemo rezultate koji će se ocjenjivati i sada je to jedan novi moment rezultati će biti stavljeni u centar našeg djelovanja. To je važno za nas i za porezne obveznike i za poljoprivrednike, ali i za ukupnu europsku eh, strategiju. Ja sam e, također danas e, rado sa zadovoljstvom saslušao što je o plaćanjima govorio i europski povjerenik koji je jutros gostovao u vašem odboru. Jer imamo tu različitu situaciju, nekada dolazi do zloporabe tog novca. Iz toga su za nas ova pitanja od izuzetno velike važnosti. Dakle, kada je riječ o zloporabi sredstava, u Portugalu imamo situaciju da se vrlo često u medijima spominje taj problem. Dakle, to je nešto što okupira javnost. I dakle, možemo reći da ovaj javni novac koji se troši ne sadržava tu e, dimenziju dodatne vrijednosti. Ovaj novac bi trebao ići u potporu dakle ruralnim krajevima, omogućiti, treba bi omogućiti bolji poljoprivredni razvoj, ali nekada se događa da eh, ispunite sve uvjete, a ne dobijete rezultate koje ste trebali dobiti. I zato smatramo da je ovaj model koji bi se temeljio na performansama dobar. Ali naravno da bi on u potpunosti bio dobar, tu moramo dodati nekoliko uvjeta. Iz toga imam nekoliko primjedbi koje bih e, htio samo podijeliti. Smatram da su one jako važne. Dakle, učinkovito pojednostavljivanje. Znamo da je pojednostavljivanje važno, zato što se e, korisnici e, često bore sa razumijevanjem propisa. Propisa je previše, to predstavlja velik birokratski teret za korisnike. I kada dolazi do, i u nekim slučajevima zloporabe dakle, sredstava, razlog možemo pronaći upravo u ovome što sam malo čas opisao. Kada se revizorski sud bavi ovim pitanjima, onda vidimo da se oni koncentriraju na glavni stup kada je riječ o usklađenosti. I ono što se često ističe jest da su mjere iz prvog stupa često daleko manje vrijedne nego li one iz drugog stupa kada govorimo o ruralnom razvoju. Što je ono što se događa u prvom stupu nema sufinanciranja, u drugom stupu imamo suodgovornost između države i Europske unije. I to je ta glavna razlika koja postoji između stupova. Dakle, tu gdje nema suodgovornosti, onda se pristup razlikuje. teže se pridržavati propisa, to vrijedi i za tvrtke i za poljoprivrednike, a u drugom stupu imamo dakle to zajedničko upravljanje. Druga stvar koju bih htio istaknuti je pitanje subsidijarnosti. Kada bi tu bilo više subsidijarnosti, onda bi to značilo renacionalizaciju. Mislim da su tu stvari po tom pitanju jako jasne. Subsidijarnost je subsidijarnost dakle, koja je strateški usklađena. Nju jasno određuju ciljevi, ciljevi koje je zadala Europska unija i koje želi postići. Dakle, subsidijarnost prati izvršenje tih ciljeva. To je ono što je svima jasno. Ovo nije samo pitanje toga kako ovo razumijemo, već e, regije koje su međusobno različite i dijele isti cilj. Sve su dakle usklađene. A istovremeno pokušava se odgovoriti dakle, na probleme s kojima se susreću određeni realiteti. U e, Portugalu primjerice situacija je takva da nemamo tako puno industrijskih e, poljoprivrednih površina, riječ je o maloj zemlji, uglavnom imamo mala poljoprivredna gospodarstva Imamo oko 800 korisnika mjera iz ZPP-a. E Ispričava se 700 tisuća, kaže govornik, a tek njih 50 tisuća je uključeno u korištenje ovih fondova. Dakle, taj poljoprivredni sektor se uvelike razlikuje od nekih drugih sektora koji su prisutni, od istih takvih sektora koji su prisutni u drugim državama članicima. Zato kažem da imamo različite stvarnosti na terenu. Kada pogledamo dakle na učinkovitost i na upravljanje onda imamo jedan jednu jasnu poruku koja proizlazi iz ovog novog prijedloga. Dakle, pristup se temelji na postizanju rezultata, ocjenjuje se performansa. Ruralni razvoj, pojednostavljivanje, sufinanciranje, Odluke se donose na osnovu opipljivih rezultata koji se uspiju postići, dakle koje se može lako kontrolirati primjerice prinos i slično. Dakle, to je financiranje koje se temelji na postignutim ciljevima, a ne isključivo na rashodima. I tako se situacija postaje daleko jasnija. To može biti i motivacija za one koji su uključeni u ovaj proces. Također na taj način znamo da će se zainteresirani baviti time i na koji se način novac troši. Dakle, sustav sam sebe kontrolira. Provjeravaju se plaćanja, to se čini na osnovu pravila, dakle, to je, taj sustav je digitaliziran. Znamo da nije lako provoditi ovakve sustave, riječ je ovdje o problemima koji se mogu pojaviti u interoperabilnosti. Potom su tu pitanja vezana uz privatnost, onih koji sudjeluju u ovim sustavima, dakle zaštita osobnih podataka, potom interoperabilnost, usluga, ali zasigurno će se pronaći rješenja i za te vrste situacija. Bilo bi dobro da se ta rješenja pronađu što prije kako bi interoperabilnost u potpunosti funkcionirala. Bližim se kraju svog izlaganja i htio bih istaknuti da ova promjena, ovaj pomak, da je on potreban kako bismo mogli smanjiti administrativne troškove, kako bi sustav postao učinkovitiji, kako bi se novac iskoristio na najbolji mogući način. te kako bi se dali dakle, konkretni rezultati onima koji traže veće pojednostavljivanje, koji traže veću usklađenost. I s ovime bih e, zaključio. Ono što sam vam danas htio poručiti jest da je ova promjena važna, barem kada je riječ o Portugalu. Moramo ići u ovom pravcu Mislim da ovo ne možemo izbjeći, da je to jedini način unaprijed za zajedničku poljoprivrednu politiku. Zahvaljujem. sada prelazimo na regionalne e, platne agencije. Stella Fabricio, direktorica e, platne agencije u Veneciji. Izvolite. Hvala vam i e, hvala svima. Doista mi je drago što vam danas mogu predstaviti rad svoje agencije. I objasnio bih vam našu ulogu u regiji Veneto. Htio bih vam reći nekoliko riječi o našoj strukturi. Veneto je jako heterogena regija. Čini ju planinsko područje Dolomita – imamo velike šumske površine, dakle potom imamo trajne travnjake, i veliku proizvodnju. Potom imamo e, brda i proplamke, imamo jako velik broj vinograda, imamo tu čitav niz izvrsnosti poput e, proseka i slično. Između ostalo to su povijesno značajna područja, imamo velik e, broj mjesta koje se nalaze na UNESCO-voj listi. Bavimo se uzgojem riže, duhana, soje, šećerne repe, primjerice, a tu su od voća, dakle, jabuke, kruške, kivi i slično i zato imamo 19.000 hektara. Potom je tu uzgoj salate te radić iz treviza. Dakle, naša agencija za plaćanja u poljoprivredi je osnovana od strane regije Veneto i vršimo dakle plaćanje u poljoprivredi. Mi smo javno tijelo koje ima svoju administrativnu i računovodstvenu autonomiju, dakle kako je predviđeno talijanskim zakonima. Kao, takva, kao takvi također možemo odgovarati dakle s nadležnim regionalnim tijelima. Mi smo započeli sa radom 2002. godine i iste godine smo dobili dakle u zadaću da izvršujemo plaćanja u poljoprivredi. Tu smo uključili i rad nekadašnjih poljoprivrednih inspekcija na općinskoj i regionalnoj razini, te smo tu postali glavno tijelo. To znači da sve ono što ulazi u obradu slučajeva zahtjeva da se sve to događa unutar naše agencije. Od 2017 se bavim, imamo jednu dodatnu funkciju. Postali smo posrednici, to je jedan novitet. I bavimo se regionalnim operativnim programom. Također upravljamo sektorima industrije, obrtništva, trgovine, znanstvenog istraživanja, socijalni stanovi, dakle gradski prijevoz, Imamo dakle dosta složenu situaciju i strukturu, te su nam povjerene jako važne zadaće. Druge delegirane funkcije kojima se bavimo u poljoprivredi i ruralnom razvoju jest e, dakle registar e, koji se bavi dakle proizvodnjom vina i proizvođača vina. Smatram da to jako važno istaknuti. Vidjeli ste i što se dogodilo i nedavno u Veneciji i u okolnim teritorijima i dakle bavimo se svime što je posljedica e, elementarnih nepogoda kada je riječ o uzgoju vinove loze, ali i svih drugih sektora. Također tu su pitanja plavog dizela i bavimo se kvotama mlijeka. Imamo oko 400 djelatnika. Naše sjedište je u jednom gradu, prisutni smo u više gradova, dakle u svim općinama regije. Imamo 112 tisuća registriranih tvrtki u našem sustavu. Imamo, raspolažemo sa oko 800 milijuna eura godišnje. Bilježimo tijekom niza godina sjajne rezultate kada je riječ o provedbi programa ruralnog razvoja. Imamo oko 30 tisuća tvrtki koje su nam povjerile upravljanje njihovim registrima i to vam govori, e, smatram, jako mnogo o tome što smo mi točno. što mislimo o reformi? Mi smo spremni, e, dakle to je temeljno pitanje, mi smo spremni početi koristiti novi sustav koji se temelji na rezultatima ovo je složeno pitanje, ali imamo iskustvo iz eh, prethodnog ZPP-a. Vidjeli smo da bi se ovim sustavom mogla postići niža stopa greške. Smatramo da ovaj sustav donosi čitav niz izazova. Riječ je o važnim prilagodbama u tehničkom i administrativnom smislu, a tu je i osposobljavanje zaposlenika, barem u početnoj fazi. To vrijedi i za korisnike i za agencije koje isplaćuju sredstva. Pritom tu su uvedena i nova pravila vezana uz zaštitu okoliša, te to također donosi povećanje troškova. Riječ je o jednoj promjeni paradigme i tu će biti potrebno nešto vremena dok se taj sustav počne primjenjivati. Situacija se sada čini dosta složenom, naročito kada je riječ o upravljanju instrumenata kojima se trebamo služiti. Jedan od problema će biti ne samo postizati ciljeve koji su zadani strategijom, već i provedba jednog aktivnog sustava kontrole. Stoga smatramo da će strateške važnosti biti da će strateške važnosti biti korištenje podataka i novih metoda kontrole. Tu će odmah na početku trebati uložiti značajna sredstva u informatičke sustave i u razvoj baza podataka koji će omogućiti učinkovit na učinkovito provođenje mjera kontrole. I mi već sada u svom radu koristimo uh, tehnička, uh, najnovija tehnička rješenja. Primjerice, kada je riječ o podacima koje smo prikupili o vremenskim prilikama u Venetu, tu imamo jedan integrirani sustav koje ćemo trebati integrirati u nove modele. Koristimo sustav GIS. I e, tu imamo dodatne sustave kontrole, imamo primjerice mobilne aplikacije koje već danas omogućavaju dakle, skraćivanje vremena potrebnog za kontrolu. Osim toga, u radu se služimo i tabletom i aplikacijama koje su izrađene po mjeri. U budućnosti ćemo na taj način kontrolirati provedbu planova dakle, za ruralni razvoj. I dalje, za tvrtke smo osmislili aplikacije. Tvrtke, poljoprivredne tvrtke na taj način mogu kontrolirati dakle, koji je status njihovog predmeta. Oni mogu slati i fotografije i mi potom te podatke uvrštavamo primjerice u katastar. Mi smo među prvim agencijama koja je počela u radu koristiti dronove, dakle bespilotne agencije. Imamo na raspolaganju i čitav niz osoba koje se bave upravljanjem bespilotnih letjelica. Ja se bavim time. Dronove koristimo za fotosnimke, za redovne aktivnosti kontrole, te evidentiramo promjene u korištenju zemljišta, te na taj način osvježujemo svoje podatke. Od 2017. godine eksperimentalno koristimo program Kopernikus u svom radu. Kada je riječ o kontrolama dokumenata iz 2018. Uspoređujemo dakle naše podatke sa podacima iz sustava Kopernikus. Ja sam od predsjednika regije bio imenovan kao osoba koja se treba baviti posljedicama elementarnih nepogoda. Tu smo razvili GIS aplikaciju uz pomoć koje smo primjerice općinama koje je pogodila oluja stavili na raspolaganje čitav niz informacija vezana uz stanje na terenu. Tu su informacije o rizicima, o planovi za upravljanje u kriznim situacijama, ortofoto snimke i tako dalje. Tu smatram da smo jako, da smo postignuli jako dobre rezultate. Ove Projekte smo također predstavili i na konferencijama na kojima smo sudjelovali, dakle pokazali smo primjere dobre prakse među našim projektima. Su i projekti dakle, u kojima je sudjelovao OLAF. Međutim, smatramo da je potrebno ovdje uvesti i bolji dijalog kad je u pitanju sve ovo. Dakle, u našoj agenciji Smatramo da korištenje ovih novih tehnologija predstavlja ključ za budući razvoj ZPP-a. Međutim, sustav nije do kraja razvijen, te je potrebno dodatno uložiti na lokalnoj, nacionalnoj, ali i na europskoj razini i valja staviti na raspolaganje odgovarajuće sustave kontrole. Treba također osposobiti operatere u ovom području. Riječ je o vrlo snažnim instrumentima, ali koji su ujedno vrlo složeni. Moguće je koristiti ih i na automatizirani način. Zbog toga želim istaknuti da su u pitanju vrlo složeni setovi podataka, te da je tu važno imati odgovarajući sustav propisa, ali i algoritama kako bi se na odgovarajući način mogle koristiti informacije. I za kraj smatram da bi se sustav mogao efikasno pojednostaviti. Jedna od mogućnosti je uputiti pomoć i bez zahtjeva ukoliko se situacija poljoprivrednog gospodarstva u međuvremenu nije promijenila. Potom učinkovitije kontroliranje stanja na terenu sustavom GIS. Sve ovo će nam omogućiti prelazak u novu fazu ZPP-a. Na taj način ćemo nagraditi kvalitetu poljoprivrednih gospodarstava koristeći nove tehnologije koje će ujedno značiti i jednostavnije procedure, a koje će biti usmjerene na krajnje korisnika. Äh, Hvala puno. Još jednom molim izvjestitelje da govore što je moguće polakše jer ipak e, ove informacije su važne i trebaju se prenijeti, a potrebno je govoriti odgođenom brzinom da se to može. Dakle, e, sada imamo voditelja platnog mjesta u Baden-Württembergu. E, evo moj, <laughs> ja se molim svog kolegu koji dolazi iz do kraja gdje i ja da se trudi govoriti standardnim njemačkim kako bi ga ljudi mogli razumjeti. Dragi Norbert, predsjedniče, uvažene dame i gospodo, uvaženi kolege iz platnih agencija, dame i gospodo, dakle možete primijetiti da mi kao platno mjesto imamo ovu potrebu nekako i vama prenijeti naše iskustva. Hvala što to mogu u ime regionalnog platnog mjesta Baden-Württemberg E, pod mi, mislim, e, ja i moji kolege iz drugih platnih agencija, nas ima 13 e, koji su uglavnom na razini zemalja, saveznih zemalja. Evo, drago mi je što može, želite saslušati naše mišljenje i također se uključu naše razmišljanja. Znači, platna agencija Baden-Württemberg, koja je jedna od 13 platnih agencija. Mi imamo 60 tisuća korisnika, a većina naših korisnika ima otprilike 35 hektara, prilično su mali i zbog te topografije imamo različite potrebe. Kada to utvorim samo za Baden-Württemberg, onda možete misliti na saveznoj razini, posebice u sjevernim saveznim zemljama, stvari izgleda sasvim drugačije, recimo u Bavarskoj e, nego u Bavarskoj ili u Baden-Württembergu nekako mm, svi koji su bili na zelenom tjednu znaju koliko je bila rasprava angažirana i koliko smo se e, i mi htjeli uključiti u raspravu i baviti se stvarima kojima se bavimo. E, ključna stvar je bila mogućnost provedbe onoga što je ucrtano i novom ZPP-u, jer učinkoviti aparat upravljanja i kontrole dio je prihvatljive ZPP-a jer ono što je pred, e, što je tek ono što je um, provedivo se može i prihvatiti i s obje strane biti e, izvršeno na zadovoljavajući način. Dakle, ima tu puno dobrih e, novih um, inicijativa. Kolega iz Italije tam također iznio neke pozitivne primjere kao i drugi kolege, no želim recimo iznijeti da postoji razni izazovi gdje moramo reći da se i mi malo brinemo oko toga kako će stvar e, ispasti. Dakle, na primjer, jedna točka ovdje u raspravi koja nas posebice okupira u Njemačkoj je uzimanje u obzir regionalnosti. Kao što znadete, mi smo federalna država, savezna država, što znači da drugi stup je u potpunosti u nadležnosti saveznih zemalja i u provedbi zakonodavstva. Dakle, u prvom stupu stvar je drugačija, no ipak i u prvom stupu imamo provedbu koja je u nadležnosti uprave u zemljama članicama. Ako pogledamo nacionalni strateški plan koji treba biti za cijele, za sve države stranice, vidimo ovdje koje poteškoće mogu nastati kada imamo tako veliku ustavnu regionalnost sa svim tim razlikama koje na kraju se moraju nekako uključiti u zajednički rad. Vidimo ovdje prilično veliki pritisak na djelovanje, ali i također s druge strane imamo e, i razne regionalne potrebe. Tako da je nama važno da regionalizacija u nacionalnom strateškom planu ne zaostane, nego da bude jedan dio e, te e, zakonodavnog e, okvira bude prenesen dakle upravo na ovaj drugi stup. To se odražava u razvoju zajedničkih programa i zajedničkih IT struktura na saveznoj razini, no taj sistem koji nastane mora biti kompatibilan na, na, sa onime što se odvija na razini saveznih zemalja i tu još ima nekoliko koraka koje treba dodatno još razraditi. Pa e, molim sve uključene strane za razumijevanje. E, dakle, za razumijevanje jer evo i za to zašto je Njemačka naprijed jedina zemlja članica koja traži prelazno vrijeme, prelazno razdoblje od dvije godine. Upravo zato što mi imamo toliko problema da na kraju sve to uklopimo u jedan zajednički kanale e, i da omogućimo tu regionalizaciju koja je kod nas ustavno tako organizirana. Znači, e, kod nas monitoring kao model budućnosti i u na sadašnji e, prezentaciju monitoringa gledamo malo kritično. Naime, nama je ovaj monitoring praćenje koje je na, zacrtano zakonodavno bude povezano s odgovarajućim kontrolom uprave od kojeg se može malo negdje e, odstupiti, no taj monitoring također mora se nekako moći uklopiti i sa načelom regionalnosti u našem smislu. Dakle, regionalnost e, u odnosu na monitoring znači e, da sustav monitoringa mora biti prikladan da odgovori na odgovarajuće zahtjeve i različitosti zemalja članica. Ako se recimo u Švarcoldu želite e, iz zraka raditi monitoring, tu postoji priličan problem. Možda u Brandenburgu ne, e, možda recimo u Bavarskim Alpama možda da. Znači takav monitoring, takav nadzor mora moći dati odgovarajuće pouzdane rezultate. Znači tu će možda trebati tehnički još nešto odraditi. No ipak ovdje ne vidimo neke stvari koje su dovoljno razvijene kako bi mogle e, odgovarajuće funkcionirati. Znači vidimo ovaj dodatnu dokazljivost, recimo posebice kod rakih ekoshema ili temeljnih zahtjeva. Stoga smo mi do sada govorili da za monitoring, ali temeljem fakultativnog uvođenja kao jedno od više mogućnosti kontrole na licu mjesta zatim e, kontrolni i upravni sustavi za budućnost. E, znači ovo prebacivanje vrste kontrola koji idu sada sa compliance na performance, na e, provođenje na učinkovitost, znači cijelo prebacivanje na učinkovitost za nas ima određene posljedice kao platnu agenciju pa želim to vam objasniti također. Mi dakle imamo obvezu u budućeg izvršavati o učin uspješnosti i Znači moraju se postizati rezultati i zato se naravno i provodi poljoprivredna politika. No, to znači i da ovdje u e, svezi e, organiziranja kontrole, kontrole uspješnosti moramo nekako to integrirati u upravni apelat. E, zatim e, e, u kombinaciji sa temeljnim pravnim aktom imamo određene propise koje moramo <laughs> onda prenijeti na sve razine savezne države. Znači što se tiče ovog pojednostavljenja i e, izvršenja imamo ovdje malo skepse jer mi moramo prilagoditi nacionalne propise. E, naravno da e, krivo sam se odrazio, na, izrazio, naime, e, naravno jednako poznajemo dobro i nacionalne propise i europske propise, no svejedno želimo zadržati ono što smo imali do sada na nacionalnoj razini i želimo zadržati razinu kontrole E, gdje e, bismo e, ne bismo htjeli da se sada zbog cilja velikog pojednostavljenja uništi struktura koja je uspostavljena E, tako da, e, a niti da se, da se dođe do recimo kumulacije sustava, pa da imamo kontrolu na visokoj razini, onda još i kontrolu uspješnosti dodatno, jer to bi pak bio veliki problem i to bi nas jako opteretilo u provedbi i tražilo bi odgovarajuće resurse koji bi isto mogli biti problematični. Dakle, mi ovdje još plediramo više za subsidijarnost, dakle u zemljama gdje na kraju E, se e, recimo Baden-Württembergu imamo užasne kontrolne e, zahtjeve za malo rezultata tako da je tu zapravo to područje imamo visoku razinu kvalitete tako da bi se nešto moglo možda smanjiti pa razmišljamo upravo o pitanju subsidijarnosti u ovom pogledu. I još jednu posljednju stvar, a to je jedinični iznosi. Znači, jedinični iznosi e, su sada e, mjera za učinak i to je svakako priznato, no želim reći da što se tiče e, ovih jediničnih iznosa, treba će ipak trebati jedan proces razumijevanja, znači treba će malo razraditi još tu materiju kod nas doma. No, dakle, u ovom trenutku pitanje je kako se E, razumijevati jedinični iznos. To će imati naravno e, veliki učinak na našu federalnu strukturu. Znači ako želimo uzeti u obzir regionalnost o kojoj sam govorio, e, onda postoji ovaj problem sa jediničnim iznosom jer jedinični iznos mora se mora se moći E, uspoređivati u završnom izvješću zajedno sa, sa obrazovanjem, e, proste zajedno sa cijelim obrazloženjem i treba obrazložiti ako postoje neke razlike. Znači, zapravo e, to bi moglo uzleko uzrokovati goleme poteškoće. Mi smo znači još možda više za prosječne iznose ili maksimalne iznose, a ne jedinične iznose, jer jedinični iznos to ovaj, bi mogao e, negdje u našem e, nacionalnom e, okviru i biti na veliki teret i neće ići u, pravom smjeru u smislu regionalnosti. Evo ja sam pokušao iznijeti neke stvari koje vidimo kao zabrinutosti ili izazove. Evo i vam se kasnije raspravi. Hvala. Hvala Florian. Dakle, Paolo de Castro je evo molio da se prvi javi za riječ, pa evo dajemo riječ, izvolite. Hvala vam. Ispričavam se zbog toga, ali idem na let i nažalost neću čuti odgovore. Ali htio bih zahvaliti svim našim gostima. Naročito bih se dotakao ovoga posljednjeg što je rečeno. Ovo je prijedlog reforme na kojem radimo Dakle, još uvijek ovdje raspravljamo, predlažemo neke promjene vezane uz e, zakonodavne tekstove. Dakle, s jedinstvenim tijelom za upravljanje reže se dakle e, odnos između regija i Brisela i to je nešto o čemu i dalje razmišljamo. Ja sam u ovom, po ovom pitanju dosta kritičan. Ovo je nekakva ideja renacionalizacije s jedne strane prepušta se obaveza državama članicama, a unutar njih se skida ta odgovornost sa regija. Dakle, država može napraviti strateški plan sa jednim jedinstvenim centrom za upravljanje. dakle jedno pitanje koje vam svima upućujem. Ukoliko se ova reforma nastavi, sve ovo što ste izgradili, što će se s tim dogoditi? Kakvog smisla imati regionalne agencije za plaćanje, ukoliko je centar jedan, ukoliko se odluke donose na nacionalnoj razini. Iako će tu postojati odnose između regija i onih koji posuđuju novac, ali zanima me kako ćete se nositi s time ukoliko ovaj prijedlog ostane ovakav, ispričavam se, moram doista otići. Hvala, Peter Jar, izvolite, dvije minute. Hvala, evo dvije minute pa ću krenuti sa zaključcima, a onda kasnije možemo eventualno dalje. Danas je jedan e, važan trenutak e, i e, hoće li prvo lice reforme su upravo platne agencije E, platna mjesta i one su povezane s poljoprivrednicima u dobrim i lošim mjestima. Znači uspjeh reforma ovisi o uspjehu prihvaćanja platnih, e, od strane platnih mjesta, inače ništa nije postignuto. Dakle, ovo što ste vi govorili, ove zabrinutosti koje ste rekli i tako dalje, e, upravo se trenutno formulira tekst zakona. Mislim, nadam se da će se još moći možda malo utjecati na tekst na kraju. Što se tiče regionalizacije, da, mi želimo zadržati regionalizaciju. Odgovor komisije naime da je tekst dovoljan, da se to provede, ne znam. sve što treba učiniti u tom pogledu to podupiremo. A ono što su rekli sva platna mjesta, mi vidimo dobre šanse u novom modelu ostvarenja, ali važno je i ta pojednostavljenje. Znači, ova stopa debirokratizacije mora doći do svake države i mi se za to e, zalažemo, ali treba nam i prelazno razdoblje, transition period, znači nismo sada sigurno je godinu ili dvije godine, ali i zato da se ima vremena utrenirati se, uvježbati se u tom sustavu i da se razmijene iskustva mi želimo da svi poljoprivrednici imaju najjednostavniji, najmanje birokratski sustav i da u njemu mogu uživati svuda. Znači, e, to je Mislim, to je dobro ako ide i u Italiji, i Njemačkoj, i u Francuskoj. Znači, trebamo što se tiče pojednostavljenja se dobro još porazgovarati međusobno. A što se tiče tolerancije, Znači moramo e, ipak imati naravno jasno razgraničenje između slučajne greške ili prijevare, znači e, jedan ili dva hektara krivo navedena ili tako dalje. Neke stvari poljoprivrednici ne mogu shvatiti ako se prestrogo kažnjavaju, a stvarno je samo greška. Kolegica Miller. Hvala također svima na ovome, a ne bi sada ponavljala ono sve što je rekao kolega Jar, ali načelno e, se kod nas radi o sljedećem, da E, intenzivnije radimo na stajalištu parlamenta i nadamo se da do sredine godine ćemo imati e, stajalište parlamenta koje ćemo uskladiti na e, plenarki i onda krenuti u trijalog. Imamo ovo financiranje, upravljanje i monitoring, imali smo sastanke, prekupili sve ideje i postavili smo vam konkretna pitanja. Naime, ovo je ta razmjena mišljenja doista bitna jer nama posebice 14, 16, 84 i još neki članci su nam prilično problematični, to ćemo sve naravno dostaviti još u pisanom obliku. No, važno je reći, e, nama reći koji su glavne problemi platnih mjesta. Trebate li doista više fleksibilnosti kod ovih e, pokazatelja e, rezultata e, i vjerujete li da će platne agencije stvarno biti na vrijeme spremne raditi sa novim modelom, modelom e, novim modelom provedbe koji se temelji na uspješnosti i također a, trebate li nešto u smislu infrastrukture ili resursa? Dobro, imamo i e, kadar, ali hoće li to biti dovoljno ako trebate sada mjeriti i ocjenjivati? Ne znam, to je još kompliciranije i vjerujete li doista da cilj e, pojednostavljenja i manjih kontrola jest e, veliki cilj koji je pred nama i da će moći biti postignut tim modelom. Dakle, načelno je važno da svi kažemo da želimo preći sa poštivanja propisa na uspješnost i naravno trebamo tu uključiti ciljeve klime i tako dalje, ekološke i tako dalje, ali put do tamo je prilično trnovit moram reći. Dobro, evo prvi krug odgovora naših četiri platna mjesta, a zatim će e, pitati daljnji kolege i kolegice. Dakle, istim redoslijedom e, gospodin Novakovski. Hvala. Evo ja ću odgovoriti na ovo treće pitanje najprije jer radi se o jako važnom pitanju. Ovdje imamo dva izazova kada već govorimo o novom modelu. Prvi izazov je zakonodavstvo, a druga stvar je IT tehnologija i digitalizacija. Dakle, to su najveći izazovi koji će nam oduzeti najviše vremena. Kada pak govorimo o ciljevima i e, indikatorima učinkovitosti, oni moraju biti odraženi, moraju biti kvantificirani kako bismo ih mogli primijeniti i uključiti u novi IT sustav kako bismo uspjeli organizirati automatizaciju i e, imati spremna izvješća. A kada se radi o potrebi osoblja, to je nešto što trenutno još ne evaluiramo, suzdržavamo se od toga trenutno jer smatramo da bi trenutno osoblje moglo biti dostatno za nas. Dakle, to je polazište, polazična premisa. A što se tiče prethodnog pitanja, da, mi podržavamo regionalizaciju, za nas to je jako važna tema. Htjeli bismo vidjeti različite regije koje imaju spoje i njihove specifičnosti. Dakle, trebamo također imati na umu i e, uvjetovanosti i e, poljoprivredna gazdinstva koja su manja od 10 hektara. Dakle, za nas to su mala gazdinstva. E sad, Postoje neke prijetnje što se tiče ispunjavanja zadataka. Možda bismo se trebali suzdržati od takve uvjetovanosti za takva gazdinstva. Za e, milijun tristo tisuća korisnika to je ta mjera koja se koristi i mislimo da za ta e, poljoprivredna gospodarstva do 10 e, hektara se trebamo toga držati. Što se tiče uvjetovanosti, ona bi mogla izazvati neke probleme jer bi to moglo izazvati dodatne troškove, a programsko razdoblje bi moglo biti produženo. Evo, toliko, to su najvažnija pitanja bila. Dakle, što se tiče novog programskog razdoblja i prijelaznog razdoblja, tu bismo predložili dvije godine, ukoliko je to moguće. Hvala kolega Riberu, izvolite. Hvala. Evo, možda najbolje da počnem od najjednostavnijih stvari. Dakle, što se nas tiče, za nas je očito da je prijelazno razdoblje od dvije godine prikladnije, jer kao što je to kolega rekao, to se primjenjuje na sve, dakle, na tehnološku prilagodbu sustava koja je jako važna, onda tu su još neke tehnologije koje su u sred razvoja. Tako da bi, evo, taj dvogodišnji razdoblje bi bilo idealno. No, mimo tih prilagodbi teh, tehničke prirode postavljaju se ovdje i dvije, dva dodatna pitanja, jako važna pitanja. Dakle, ne bismo trebali imati preklapanje modela, dakle, zbrajati model učinkovitosti sa modelom e, konformnosti. To je nešto što ne možemo primjenjivati. Zatim, pojednostavljenje. Htio bih se Htio bi se još malo osvrnuti na uvjetovanost e, i e, pošteda sankcija za male poljoprivrednike. U prijedlogu komisije to toga nema. Evo, ilustracije radi, želim reći da smo u Portugalu u jednoj e, evaluaciji koju smo napravili, to bi moglo izazvati povećanje naših troškova kontrole od 50%, kako bismo imali samo 5% dodatnih kontrola. Eto što predstavljaju ti takvi poljoprivrednici u našem sustavu i da znate glede naše, našeg iskustva za kontrolu uvjetovanosti za poljoprivrednike, najviša globa je bila od 161 euro. Ponavljam, 161 euro. Dakle, tu nema apsolutno nikakve upravne logike isplativosti e, troška i dobiti. Dakle, to je nešto moramo imati na umu, moramo imati jedan sustav nadzora koji će biti pojednostavljen za male poljoprivrednike. Što se pak regionalizacije tiče, jasno je u slučaju Portugala da to nije problem. Mislim, jasno mi je da to može predstavljati probleme u nekim drugim zemljama, no samo želim reći da mi imamo tri regije i tri autonomne vlade, tri parlamenta, no samo jedan, e, jedno platno mjesto. Dakle, imamo regionalizaciju, ali samo jedno nacionalno platno tijelo, odnosno platno mjesto. Dakle, moje iskustvo omogućuje da kažem da je, bilo, da je to bilo dobro iskustvo. Hvala. Hvala vam. E. Hvala kolegama i hvala zastupnicima na pitanju i na kritičkom promišljanju. To nam je zajedničko. Pozdravim ono što je rekao kolega iz Njemačke. Mi smo jedna jako razvijena platna agencija. Raspolažemo izvrsnošću u smislu naprednih tehnologija. Međutim, ovdje dolazi do promjene paradigme, možemo reći i do jedne kulturološke promjene da će to zasigurno značiti troškove troškove kada je riječ o samoj, samom tijelu koje se bavi plaćanjem, ali će značiti troškove za poljoprivrednike. To nas zabrinjava. Zabrinjava nas i ono što je postavio kao pitanje zastupnik De Castro, a to je nedostatak izravne veze sa Europskom unijom. Za nas je to jako važno. Dakle, ta izravna veza je za nas e, bila jako korisna. Postignuli smo ovu izvrsnost. Dakle, mi smo iskoristili prilike koje su nam se pružile. A potom je na, na regiji, na agenciji da iskoristite prilike. ali da smo u potpunosti spremni na ovu promjenu paradigme, ne znam jesu li zato spremni poljoprivrednici. Mislim da oni nisu spremni ni razumjeti zašto se ovo sada događa. Govorim vezano u stanje u mojoj regiji. Dakle, sustav funkcionira i zašto ga sada drastično mijenjati? i znamo da kada dolazi do promjena, pa i kada su one pozitivne, postoji nekakav jaz. Ne znam je li Italija zatražila ove dvije godine prijelaznog razdoblja. To bi za nas bilo jako, jako korisno. Hvala. Hvala. Pa da, ja se priključujem onome što su rekli prethodni govornici. Da, prvo pitanje regionalnost svakako jest važna i ne samo zato što smo rekli da je to bitno, nego zato što je to na našem takvom federalnom sustavu bitno, no ta regionalnost doista jest bitna jer da ovi impulsi koje žele prenijeti E, Komisije i parlamente i u odnosu na doprinos platnog mjesta u cijelom sustavu mogu lakše uključiti u sustav. Dakle, ja to vidim zapravo slično i rezult, ovaj rezultat e, koji je sada uspješnost koja je u fokusu je svakako nešto što će donijeti dobre stvari koje treba ostvariti. No, e, sada e, ćemo glede tih izmjena pokušati provesti ono što se traži u novim nacrtima propisa, a to je jedan učinkoviti sustav upravljanja i kontrole. Naravno da ćemo mi osigurati da to funkcionira. No, pitanje je naravno, postoje stvari koje ipak treba možda kritički preispitati, recimo kod ove žutog kartona, kontrolna, e, kontrolni trošak je možda veći e, od prihoda, a zapravo e, možda ako mi utrošimo ne znam 80 tisuća eura za, za kontrolu i nadzora onda u smislu kazni uberemo 7 tisuća to baš nije odgovarajuće e, proporcionalno. Znači, e, u strateškom planu trebamo imati sinhronizaciju sa strateškim planom, no to smo rekli da ćemo i napraviti. No, jedno, ovaj model temeljen na uspješnosti je nešto što je jasno i e, kao što rekla gospođa Miller, to mi podopiramo, a ključne stvari su naime Sljedeće, što se tiče malih e, gospodarstava, e, tu bismo e, trebali i pokazati poljoprivrednicima da novom ZPP-om stavljamo nove akcente i da omogućimo recimo olakšamo ovaj kontrolni teret i tako to je jedno od nekih razmišljanja. Dobro, hvala. Sada možemo okrenuti na sljedeću krug pitanja po jednu minutu. Gospođa Sander. Hvala, hvala svima na vašim izlaganjima. Ulog je velik, važan s ovim tekstom i htjela bih insistirati na dva, dvije stvari. Kao prvo pojednostavljenje. Mislim da po tom pitanju moramo biti u stanju ponuditi neka rješenja dakle s onim što ćemo ovdje odlučiti. Dakle, vi ste počeli davati neke, neka, neke odgovore. Ja danas kada čujem što se govori nisam uvjerena, uopće uvjerena da se nešto pojednostavljuje i da će to na kraju krajeva olakšati život, odnosno rad naših poljoprivrednika koji već imaju dosta problema s kontrolama i različitim pravilima. Druga stvar koja je spomenuta to je europski karakter koji treba biti očuvan u ovom modelu. Dakle, to će se napraviti tako što će se napraviti jaka veza između europske, nacionalne, regionalne razine. Zatim mislim da će to funkcionirati ako se pridržavamo europskih pravila. A to isto tako sve treba kontrolirati, naravno, poštivanje tih europskih pravila. Meni je jako stalo od onoga što se naziva konformitet. Ali na europskoj razini, tako da bih htjela da se osvrnete i na to. Konkretnije, imajući u vidu promjenu europskog sustava prihvatljivosti e, plaćanja, mislim, prelazi se na, na učinkovitost. Dakle, ne kažem da učinkovitost nije važna, e, ali to treba biti jednostavna i prilagođena e, učinkovitost. Dakle, u takvom okviru htjela bih znati da li vi očekujete da vaša nacionalna tijela učinu potrebnim e, očuvanje e, kontrole krajnih korisnika ili mislite da će doći do opuštanja po tom pitanju? I za kraj moram reći da sam bila e, iznenađena slajdom predstavnika Portugala koji nam jasno govori da misli da neće biti kontrole konformiteta na nacionalnoj razini. Pa tko će ga onda provoditi? Zahvaljujem. Dobro, možda 1.30 nema toliko e, ljudi. Kolega Dorfman, evo, hvala na dodatnih 30 sekundi. Ja mislim da je to doista interesantno da sada e, se porazgovaram malo s onima koji će morati provesti na e, u dijelo ono što mi ovdje zaključujemo. Italija je jedan jako složen sustav kada govorimo o plaćanjima. Imamo nacionalnu agenciju koja obslužuje određene regije, a onda druge regije poput vaše, vjerojatno najveća kada je riječ o iznosima za plaćanje, ima regionalni sustav. Kada pogledamo ova dva sustava, odnosno kada ih usporedimo, postoji razlika, postoji li razlika učinkovitosti? i ovaj novi model koji sada ovdje pripremamo, koji je više orijentiran dakle, ka nacionalnoj razini, nacionalnim strateškim e, planovima, bili mogao izvršiti pritisak na regionalne agencije. Jer bi moglo doći do zalaganja za stvaranje jedne nacionalne agencije. Ili bi po vama ovaj hibridni sustav ostao ovakav kakav jest? Danke, äh, Kollege Flanagan. Kolega Flanagan. Hvala. Jedno pitanje koje imam ja za sve možda govornike danas ovdje i nadam se da ćete možda izravno govoriti. Mislite li da put kojim smo krenuli će dati e, za rezultat pojednostavljenje? Jer to je rekao povjerenik Hogan barem tisuću puta ponovio, ja jednostavno vidim kako je ovo jednostavnije. Dobro, možda ako nije jednostavnije, možda će na kraju biti bolje, ali bojim se da u ovom trenutku mislim da je pojednostavljenje već pokopano na, i to 50 metara duboko. A no, dobro, evo Poljska agencija, mislim da je rekla, možda sam krivo shvatio, 11 tisuća koji rade na e, reformi e, zajedničke poljoprivredne politike. Ne znam, evo sad za neke manje zemlje kao što je Irska. Mislim, e, poljoprivreda e, u cijeloj zemlji zapošljava 3000 ljudi, mislim, u upravi. Mislim, dobro, Poljska je veća, ima veću površinu, no svejedno, treba će se ipak baviti e, puno e, pitanjima politika, što će tražiti golemu količinu ljudskog rada i resursa, bez obzira na koju se zemlju radi i većinu, veličinu zemlja. Mislim da će malim zemljama trebati više, ali ako imate 11.000 ljudi koji rade na reformi, e, u Poljskoj, a 3000 svih koji se bave upravom poljoprivredu E, u Irskoj, znate koliko će to biti? Italija je rekla da će biti skuplje provesti okolišne mjere. Koliko više po vašem e, iskustvu u postupku, u postotku nego što je to trenutno, od kuda će doći taj novac? Hvala, kolega Rusin. Zahvaljujem. E, doista je dobro što razmijenjujemo malo mišljenja danas o ovom pitanju. I e, mi u Briselu moramo smisliti naravno propise, ali vi ćete ih morati provesti, to radite svaki dan, pa je dobro što smo se ovako našli u raspravi E, i e, raspravljamo i o tome kako će se stvari provesti i hoće li se uopće moći provesti djelo. Dakle, imam neke zabrinutosti što se tiče troškove provedbe, kao što ste rekli i drugi kolege. Dakle, koliko će troštati sama provedba i kontrola. Kad gledamo recimo drugi stup, tu se utvrđuju velike stope grešaka i tu će trebati puno E, troškova za kontrolu, a to će sve biti skuplje. Dakle, znači što više se traži, više, se više će biti grešaka, više će biti kontrola i tako dalje. I upravo kontrole na licu mjesta su vrlo skupe i e, opterećujuće za poljoprivrednika, ali i za kontrolno tijelo to predstavlja priličnu opterećenje. Pitanje je kako to možemo malo ograničiti na manje kontrole na licu mjesta. Neki govornici su već o tome govorili, nove tehnike, recimo satelitsko snimanje i tako dalje. A to je pitanje, možemo li kod e, samog e, zakonodavstva već to uzeti u obzir unaprijed na primjer i pobrinuti se da e, radimo zakonodavstvo koje će se lakše kontrolirati, recimo satelitskim slikama. Gospodin Rousseau. Hvala, imam pitanje za gosta iz Italije. Vi ste spominjali jedan jako svijetli primjer dakle, upravljanja evropskim novcem u sustavu plaćanja. U skladu sa vašim iskustvom, mislite li da bi ovaj model trebalo primijeniti u drugim regijama? Pitam vas to i zbog e, nedavnih e, teških slučajeva prijevara vezanih uz korištenje europskog novca, primjerice na Siciliji ili drugim talijanskim regijama. Budući da se europski novac u Italiji troši manje nego je to slučaj nekim drugim zemljama kada je riječ o ribarstvu bili bilo moguće u regijama koje se bave, dakle u značajnoj mjeri ribolovom i poljoprivredom, primjerice na Siciliji, stvoriti agenciju koja bi mogla upravljati, kao što vi radite u Venetu, dakle sredstvima za ribarstvo i za poljoprivredu. Dakle, nešto slično onome što smo čuli na primjeru iz Portugala. Hvala. I zahvaljujem evo na E, svemu što smo čuli danas e, sa vaše strane o tome e, idemo li mi doista prema pojednostavljenju ili prema manjem pohoma <laughs> ili većem kompliciranju ZPP-a. Moja pitanja. Možda ste i vi već imali iskustva s time, a to je definicija aktivnog ili pravog poljoprivrednika. Znate kad je izašao omnibus, imamo drugačiji režim i sada opet drugačiju ideju kako da to obuhvatimo. koliko ja znam, po nekim kriterijima koje provjeravate mogu se koristiti uzorci, ali kriteriji dopustivosti moraju uzeti cijelu populaciju za kontrolni uzorak. Pa ne znam, gospodin Novakovski možda ima iskustva s time, pa da ne kaže nešto o tome. E, isto, ali u jednom drugom pogledu. Dakle, raspravili smo ovdje krajlik. E, pa kako ove karakteristike krajolika mogu postati e, hektar, dopustivi hektar. Hoće li to biti jedan dopustivi, hoće li to biti jedan element koji će pojednostaviti vaš rad ili troškove? Gospođa Toleri. Moi, ça fait euh, très longtemps Hvala predsjedniče. Evo, ja sam stvarno odavno u poljoprivredi i odavno mi se objašnjava da reforma ZPP-a pojednostavljuje život poljoprivrednika. Dobro, eto, to mi se kaže, ali nisam u to baš uvjerena. Dakle, u ovom slučaju, da li ovo pojednostavljenje koje predlažete i koje vas na očigled oduševljava, da li će to olakšati život komisije, država članica, sviju, ali i poljoprivrednika koji ispunjavaju obrasce Dakle, puno se govori o digitalizaciji, ali ponekad internet ne funkcionira, telefon ne funkcionira. Dakle, što onda kada imamo poljoprivrednika koji ne može unijeti u novi model na vrijeme stvari jer mu ništa ne funkcionira? Dakle, može li se predvidjeti u, dakle, u nekom, neko razdoblje gdje će biti dopuštena greška? Gospođa Mec, izvolite. Hvala, hvala što ste ovdje s nama. Ja se uvijek pitam, postoje ono jedan mit e, pojednostavljenja ili da treba doći do pojednostavljenja. No ako želimo više podataka i želimo više e, kontrolirati uspješnost, e, to baš ne ide u smjeru logike pojednostavljenja, no možda je to i u redu. Ja čujem evo da koristite tehnički napredak i da razmjenjujete međusobno kako biste mišljenja o tome kako bi se našla najjednostavnija rješenja. Ali nemojmo onda govoriti o pojednostavljenju, to što nije u ovom cilju. I druga stvar, e, najviše posla neće pasti na poljoprivrednike nego agencije i ministarstva zemalja članica. Pa želim pitati je li predviđen e, neki proračun za ovu tehničku razmjenu mišljenja potporu, hoće li ga plaćati Europska unija i nudi li komisija također neku potporu u e, zajedničkim istraživačkim e, centrima. Imam puno pitanja pa moram nešto izabrati drugo. Kako mjerite status zemlje eroziju površinskog sloja? Te posljednje pitanje, naime, obzirom da E, nas to doista mučilo što se tiče ovog e, članka e, koji ste spomenuli. Može li se mjeriti koncentracija vlasništva zemlje, poljoprivrednog zemljišta ako nešto nedostaje tu, a što se tiče integrirane statistike iz uredbe o integriranoj statistici, recimo udio matičnih poduzeća u vlasništvu. Može li se taj podaci povezati sa podacima iz AXA? Hvala. Hvala, gospođe Petjera. Hvala vam. dva pitanja. Gospodin Stela je u izlaganju govorio o opasnosti koju donosi ovaj model, dakle povećanje troškova. Povećanje troškova, dakle, za agenciju, ali i za korisnike. To je nešto što nas zabrinjava to zato što želimo ići u pravcu pojednostavljivanja. Pa me zanima i od drugih agencija, imate li vi takav osjećaj kako bi bilo moguće izbjeći to povećanje troškova koje bi morali platiti i korisnici. Potom prijevare. Nedavno smo u Italiji otkrili jedan veliki skandal, 5 milijuna eura koji su ukradeni jer su neke osobe izjavljivale da imaju najmu zemljišta koja uopće nisu imali u najmu i tu je policija to istražila i otkrila pa im zahvaljujemo na tome. Ali prelazak na složeniju kontrolu ne bi li to moglo dovesti do opasnosti od prijevara? Imali smo ovdje jedan učinkovit sustav, nisku stopu pogrešaka. Ovo je dakle jedna od rijetkih prijevara koja je otkrivena, pa me zanima što o tome mislite. Hvala, evo na kraju smo e, kruga pitanja, pa sada dajem riječ e, komisiji. E, gospođa a onda ćemo e, dati još i priliku platnim mjestima da reagiraju. Evo, Gospođa Bohman. Hm. Hvala. Prije svega želim reći sa strane komisije da mislimo da je ovo vrlo korisna razmjena mišljenja. Naravno, mi svakodnevno radimo sa platnim agencijama i bilo je dobro vidjeti i čuti da vi želite od platnih agencija čuti koje je njihovo mišljenje o novom modelu ostvarenja. No evo, mi smo aktivno slušali, radili tijekom cijele ove reforme, cijelova mreža platnih agencija je uključena, bili smo e, u suradnji s njima i prije nego što je komisija iznijela ovaj predlog. Dakle, ono što me sada zanima, evo je sada o ovom pitanju o regionalnom i neregionalnom i tako dalje, mislim da je važno naglasiti da je predlog komisije bio da se zadrže platne agencije akreditirane platne agencije, ali one na regionalnoj razini, jer to je u predlogu komisije, tu stoji, evo, molim, imamo sustav koji funkcionira, čak je rekao i e, revizorski sud da to dobro funkcionira i mi doista vidimo platne agencije kao ključni element u upravičkoj strukturi ZPP-a, posebice sada kada prelazimo na uspješnost. Zašto? To je sustav koji je uspostavljen već više, prije više 20 godina, koji doista odrađuje ZPP sa integriranim sustavom kontrola koji ima sve sustave, sustave identifikacije zemljišta, AX i tako dalje i sve. Znači sada ne bismo htjeli nove velike IT sustave jer sustave već postoje i funkcioniraju i hoće li biti problem poljoprivrednicima podnijeti e, svoju aplikaciju samima, već postoji zakon kojim poljoprivrednici moraju putem interneta poslati prijavu. Znači, to je bio temelj za predlog komisije, znači da upravljačke strukture koje funkcioniraju, da budu zadržate, da se tu ništa ne mijenja. A izmjene koje su naglasili panelisti, su sljedeće. Naravno da ćemo se sada više usredotočiti na uspješnost. Hoće li to biti pojednostavljenje? Ja vjerujem da dva. E, zašto? Zato što više nećemo imati e, propise koje se jednostavno primjenjuju na cijelu Europu. No da, zemlje članice i dalje će morati definirati kriterije dopustivosti i karakteristike kralika, ali ne na europskoj razini definirati hedge, recimo. To je nešto što će ostati regionalna specifičnost koja će biti, moći biti za zemlje članice u budućnosti e, prepuštena. Znači, postoji prostor za pojednostavljenje jer jedno pravilo za sve nekad znači da poljoprivrednici moraju primjenjivati pravila koja možda u njihovom području i nemaju smisla. Ali ako se primjenjuje na sve Europe, morali su biti onda pa je to ideja bila da se postigne pojednostavljenje time što će se moći nekako ciljati potpora na regionalnoj nacionalnoj razini. Tako da u ZPP regionalnim planovima ima mjesta za regionalnu razinu zemalja članica. Možda riječ ili dvije o digitalizaciji i modernizaciji, jer eh, to po mišljenju komisije također može dovesti do pojednostavljenja. Naime, da moramo koristiti alate koji postoje. I kada se ovdje govori o satelitskim podacima, pa sad, ti podaci već postoje, treba ih sad samo koristiti na dobar način. Također iskoristiti ih u svrhe poljoprivrede i također za svrhe upravljačkih kontrolnih sustava a e, dakle, ono što čine platne agencije je da to se na najbolji način iskoristi i za poljoprivrednike da pojednostavljenje i manje propisa dođe i do njih. Te na kraju riječ je dvije možda o regionalizaciji i detaljima i nedostatku pojednostavljenja. Naravno kad imate ZPP strateški plan i zemlje članice kažu da hoću budu regionalni, a kad su regionalni onda želite više detalja, a onda ti detalji će morati biti predmetom izvješća. A to će sve morati sumarizirati nacionalna razina. No ideja je da ako želite planirati detalje i unutra imati regionalne specifičnosti, to je mogućnost, a nakon toga će komisija također to sagledati i sa razine na koje je to odlučila planirati zemlje članice. Te na kraju Mislim da ipak ima puno podataka koji su već e, dostupni u platnim agencijama na nacionalnoj razini. Ako pogledate pokazatelje e, učinka i rezultata, to su uglavnom podaci koji već postoje u zemljama članicama. Naime, treba će ih izvući iz IT sustava, za to će trebati prilagodba, no mislim da smo uzeli u obzir ono što već postoji koji su dobri sustavi koje već imamo. Evo želim zahvaliti predstavnicima koji su došli ovdje jer su jasno pokazali da su agencije učinkovite i spremne raditi na reformi. I možda zadnja stvar, naravno, ne e, uspješnost povrh postojećeg modela, nego uspješnost kao novi model umjesto postojećeg modela. Hvala. Hvala. A sada možemo završni krug panelista i predlažem četiri minute za svakoga. I možda evo još jednom, ako hoćete odgovoriti ili reagirati na komisiju. Gospodine Novakovski. Bilo je tu puno pitanja, pokušat ću e, na njih odgovoriti. Gospođa Sandri, da, pokušavamo postići pojednostavljenje. Pojednostavljenje jest važno i potrebno nam je. I osim e, te sustava koje želimo jačati, želimo uvesti umjetnu inteligenciju, e, daljinsku detekciju i tako dalje. Također pojednostavljenje kao dio analize procesa. Naša agencija je prilično velika i moramo razdvojiti procese koji se pojavljuju u raznim aktivnostima e, do, po korisniku do plaćanja. I svi ti procesi sada moraju biti skraćeni, ako je moguće, e, moramo nekako e, iznaći mogućnost pojednostavljenja, ali i ekonomizacije u smislu vremena što se tiče faktora EU, ne pokušavamo e, od toga e, pobjeći, nego ono što želimo učiniti je uvesti više fleksibilnosti kako bismo mogli bolje programirati naše djelovanje i e, fokusirati se na odgovarajuće točke. Što se kontrolnih tijela u Poljskoj tiče, mi e, uvijek e, surađujemo, sve provjeravamo u stvarnom vremenu i naša nadzorna kontrolna tijela su vrlo učinkovita i dobra, ponekad čak i stroža od nas. I mislim da će ovdje ovo načelo biti zajamčeno i ne bi trebalo biti sumnje e, u o tom u provedbi programa. Što se tiče pravog pojednostavljenja, ne, ne bi sad vraćao ono što sam već rekao, nego samo ukazao na sljedeću stvar. Do sada smo nešto stvarali na središnjoj razini, a onda je to dolazilo do pravog mjesta ili ne. No, ponekad nemamo odgovarajuću regionalnu specifičnosti imamo na ovo ili ono u svakoj od regija. Dakle, naša specifičnost je da neke regije se razvijaju na odgovarajući način, onda se stvara politika na središnjoj razini, a što je rezultiralo situacijom da u nekim, da su neke regije bile više uzete obzir neke manje. Znači, nama bi regionalnost bila doista pojednostavljenje, gdje bismo našim dijelama, mjerama, intervencijama mogli doseći prava, e, prava područja, ali ne želimo nikome zatvoriti vrata i također ne želimo se previše usredotočiti na neku konkretnu vrstu e, gospodarstva, nego uključiti i manja gospodarstva koja su važna e, i za okoliš i bioraznolikost. A mogu li se provedbe, dakle provedivost propisa Dakle, prvi korak e, provedbenog programa svakako neće biti jednostavno, neće to biti lako, no toga smo svjesni. To će biti novi izazov. Prethodni su programi bili slični, a sada ulazimo u jedno novo područje, nešto novo za nas, no mislim da imamo sada već dovoljno iskustva i da ćemo moći izvršiti taj zadatak. No, e, doista želimo vidjeti e, neke konačne rezultate koji će doista biti mjerljivi. Dakle, e, na koje ćemo biti ponosni. E, trebali bismo i moći postići, oni bi trebali biti dovoljno vidljivi i odraženi također u dobroj statistici. Što se kontrola tiče, pitanje je bilo zanimljivo i iskreno da je moguće pokušali bismo e, provjerenu listu, kontrolnu listu mjesta do, doista je ukinuti. Više kontrola ne održava uvijek stopu greške ispravno, tako da mislim da bismo trebali broj e, na licu mjesta i učinkovit, njihovu učinkovitost e, ipak e, analizirati unaprijed i vidjeti kako stvari stoje. A imamo i aplikaciju na smartfonu i nadam se da ćemo možda neke od tih kontrola moći e, e, dokinuti. E, aktivni ili pravi poljoprivrednik mora imati barem jedan hektar i podnijeti zahtjev za plaćanje po površini. Dakle, a internet Njega se ne bojimo, mislimo da ćemo imati i tehnologiju i pokrivenost. I imamo i neke savjetodavne službe koje pomažu poljoprivrednicima koje mogu pomoći dakle ukoliko imaju tehnoloških problema. I da zaključim, mislim da taj model moramo stvoriti, ali analizirati cijelo područje gdje postoji mogućnost prevare, zlouporabe i tu se može nešto i poboljšati, no evo tu ću stati. Hvala. Evo moramo, evo kraće. E, gospodin Libero, izvolite. puno bilo pitanja koja se bave prve. E, dakle, pitanje pojednostavljivanja. Mislim da trebamo imati učinkovito pojednostavljenje. Čitav niz godina razgovaramo o pojednostavljenju, izgleda da smo uvijek imali neke komplikacije, no u ovom novom sustavu stvarno će doći do pojednostavljenja, to jest imat ćemo učinkovito pojednostavljenje za nacionalna tijela i za poljoprivrednike. Drugo pitanje. Kada govorimo o E, prikladnost. O usklađenosti. Pa, znate, zemlje koje imaju manje usklađenosti traže više usklađenosti. U Portugalu u drugom stupu imamo 65 do 70% usklađenosti u prvom, u okviru prvog stupa. i zanimljivo je to što se možda ne bavimo pravim stvarima. Kada se bavimo usklađenošću, onda su najučinkovitiji programi oni koji imaju specifične programe. Dakle, evo imamo jedan program za vinograde koji je proveden e, prekogranično čak u drugom stupu, ali je njime potpunosti upravljano e, sa e, na pojednostavljen način. Dakle, znamo koji su ciljevi za sustav nadzora i to je bio najuspješniji nadzor. On je revidiran od revizorskog suda, od komisije i sve je bilo jako uspješno dakle, u tom novom e, sistemu pojednostavljenja nadzora. Mi podržavamo plaćanja koja Dakle, biti kad plaćamo za ostvarenje ciljeva, kada ljudi koji rade u gospodarstvima znaju da trebaju dati na raspolaganje neke rezultate, neke podatke, onda će se postarati da to naprave i to uz moguće troškove. Dakle, u biti tu se ne potiče više rashoda da, da, da, da imaju ljudi veće troškove, već manje. I ljudi će jednostavno imati najracionalniji mogući pristup tome. Vidimo da su ovi programi utemljeni na pojednostavljenom eh, sustavu upravljanja ali ne po usklađenosti rashoda. U svakom slučaju ovo su bila najbolja iskustva. Ne znam da li svi govorimo o istim stvarima kada pitamo, kada govorimo o usklađenosti. U svakom slučaju u Portugalu i u brojnim drugim europskim zemljama imamo problem s usklađenosti rashoda koji se ne tiču samo način na koji su sredstva utrošena, jer tu i tu je pitanje kako se upravlja tim programom. Dakle, ukoliko želimo nekoga podržati, da li želimo i podržati nekoga samo zato što su ispravljeni, ispunili neke uvjet, preduvjete ili zato što ono što rade od javnog, e, javne koristi pa ih želimo pomoći. To je jedno od pitanja. No, u svakom slučaju moramo imati provjeru usklađenosti. Posljedno je pitanje o troškovima. Mislim da će to izazvati dodatno pojednostavljenje. Naravno, prvi godina imat ćemo neke troškove ulaganja, mislim, morat će se savladati nove tehnologije, nove vještine, novi sustavi. I istina je da svaka promjena, svaka, svaka promjena e, ima, izaziva određene troškove, ali poslije će biti jeftinije, dakle, jer onda ćemo ući u sustav gdje će biti, doći do automatiziranog e, nadzora. To jednostavno znači da će se, na primjer, način sadnje, korištenja tla i tako dalje, tako dalje, dakle, dobra i usluge koje se pružaju i koriste, biti automatski kontrolirane. Dakle, ta vrsta kontrole je kako drugačija od e, nametnute obaveze da se analiziraju e, računi, proračuni. Dakle, tu govorimo o dva potpunosti različita sustava nadzora, gdje je, evo, kao što vidimo u prvom stupu, vidimo da se ne kontroliraju neki rashodi, već objektivni podaci korištenja tla, načina obrade i tako dalje. Dakle, to je nešto što iziskuje puno manje troškove, kontrole su puno brže, tu se ne radi o jako detaljnim eh, kontrolama aktivnosti ili kretanja životinja, na primjer. Gospodine Stela, izvolite. Mm, Hvala vam, dosta sam pitanja primio i nadam se da ću uspjeti odgovoriti na sve. Da, u Italiji imamo regiju Veneto, potom je tu Toskana, Emilia Romagna, Piemonte, Trento, Lombardija. Dakle, njih osam koje imaju svoju vlastitu platnu agenciju. Ove ostale regije koje nemaju takvu agenciju imaju jedno središnje tijelo koje se zove GEA. I preko iznad toga se nalazi tijelo za koordinaciju. Što se događa? Regije koje nemaju dakle, vlastitu platnu agenciju bilježe drugačije rezultate. Dakle, ko ima vlastitu agenciju, bilježi bolje rezultate. Posljednja regija koja se tu uključila je Sardinija. I ono što vam mogu reći je da tu postoje veliki pritisci, želi se veća autonomija od sustava koji se razlikuje ponešto od rada platnih agencija. Mi surađujemo sa drugim e, regijama koje nemaju dakle vlastitu agenciju. E, od nas se traži da s njima podijelimo dobru praksu i na tome radimo. S njima ravnopravno surađujemo kada to od nas zatraže. Ne znam je li talijanski nacionalni sustav spreman nositi se sa ovim najavljenim promjenama paradigme. Vjerojatno mi u Venetu bismo tehnološki to bili kadri učiniti. Mi smo pokušali predvidjeti što će se dogoditi. ali ne znam hoće li jednako odgovor moći dati centralna agencija. Ne bavimo se ribolovom kao platna agencija, a vaš prijedlog je nešto sa čime se mogu složiti. To bi mogla biti jedna prilika više. Kada govorimo pak o pojednostavljivanju, kada nešto trebate učiniti, onda se nakon što je odluka donesena sve analizira. Koliko postoji nešto što ja moram napraviti, a drugi dio mora napraviti poljoprivrednik, što treba napraviti agencija? Treba pojednostaviti život. Međutim, to ne znači nešto uklanjati iz sustava. To znači olakšati ono što treba napraviti poljoprivrednik ali s obzirom na činjenicu da smo rekli da tu postoji sustav koji se primjenjuje, jedino što se u tim slučajevima može napraviti jest da platna agencija zajedno sa državnom administracijom preuzme dio obaveza koji bi trebao izvršiti poljoprivrednik. To je sustav. Dakle, makne se ovaj teret, a svejedno ih netko treba obaviti. U ovom slučaju javna uprava. Imamo jedan, jednu seriju aplikacija koje smo razvili, dakle uz pomoć kojih nam se mogu uputiti fotografije e, koje već sadržavaju svoje reference koje se na taj način ulaže u nas, ulaze u, nas, u naš sustav. Koristimo satelitsku opremu i sve ono što nam je na raspolaganju od tehnologije. Međutim, poljoprivrednici oni trebaju preći sa analogne na digitalne koncepte. Dakle, sve ovo valja popratiti jer u suprotnom nećemo postići ono što želimo. Što se tiče prijevara, to su važna pitanja. Mi radimo na brojnim projektima sa Olafom. Surađujemo na tri projekta. Tri smo zapravo projekta izvršili. Ovo se događa, nažalost, to i nas iznenađuje. Možda je ovdje riječ o potrebi vođenja dodatnih kontrola. Mogao bih govoriti do u detalje, ali nažalost isteklo mi je vrijeme dodijeljeno za riječ, pa se nadam da ćemo se uskoro ponovno vidjeti. Hvala. Zadnji Florian Gibis. Da, mislim da smo čuli dosta jako dobrih izlaganja. Gospođo Sandar, mislim da ste vi obradili takli glavnu stvar, glavnu problematiku. Naime, mora doći do prijelaza sa usklađenosti na učinkovitost. Mislim da nitko od ovdje prisutnih eh, nije sugerirao da ne treba eh, imati nikakvu dodatnu superviziju i nadzor. Prema onome što sam ja razumio, evo, slažemo se s tim da imamo dobar sustav. Dakle, ukoliko želimo izbjeći štetni učinak eh, na ove sustave, mislim da bi trebalo analizirati pitanje kontrole i vidjeti da su oni još uvijek korisni i opravdani. Za čitav niz nadzora ono pitanje na koje treba odgovoriti jest da se vidi do koje mjere su korisni i koliko sredstava treba izdvajati za njih. Dakle, možda treba uzeti u obzir neke druge kontrole vidjeti da li su uvjeti za to prikupljeni. Sve u svemu tu je i subsidijarnost e, koja se zalaže za to da države članice budu te koje će to raditi. Mi trebamo vidjeti da li možemo još smanjiti učestalost tih kontrola, da li ćemo uspjeti iznaći neki sustav koji će omogućiti manje kontrole i više rezultata. transparentnost, na primjer. Ali kontrol treba provoditi ukoliko države članice žele imati neki svoj pristup, one to trebaju moći raditi. E sad, cijena e, pravne osnove za platna mjesta, tu je, tu počiva problem. Trebamo biti oprezni, naravno. No, nadam se nadam se da ćemo naći prikladno rješenje. U biti osnovni cilj jest vidjeti koja će biti učestalost intervencija jer ona će i dalje nastaviti naravno. No tu su i neki učinci koje trebamo moći pratiti čitav niz godina. I koji nam pružaju neka neke zanimljive zaključke. Eto, ne znam više, malo sam se izgubio u svojim bilješkama, ispričavam se. Aha, Imali smo neke dobre argumente u okviru uredbe Omnibus. Mi mislimo da nije potrebno vraćati se na ta pitanja. Neki smatraju da da. U svakom slučaju mislim da će tu biti dosta zahtjevne kontrole koje će biti tekako zahtjevne, a od slabe koristi. Evo, mislim da su kolege odgovorili na ostala pitanja. Kao što je rekao gospodin Borman, raspolažemo s brojnim podacima već, no pitanje je da li su to, ono što treba provjeriti jeste i vidjeti da li su to pravi podaci ili su nam potrebni možda neki drugi podaci za regionalna tijela. U svakom slučaju mi raspolažemo čitavim nizom informacija, no treba ih koristiti na adekvatan način. Dakle, Treba vidjeti koji je manevarski prostor koji nam stoji na raspolaganju. U svakom slučaju mislim da će trebati dalje razgovarati i razmišljati o tome. Dobro, hvala. Evo, došli smo do kraja ovog razmjena gledišta sa platnim tijelima, platnim mjestima. Zahvaljujem našim gostima. Mislim da ćemo narednih eh, tjedana imati priliku ponovno se usvrnuti na ova pitanja i trebamo održati naravno kontakt e, sa nadležnim tijelima. Najviša hvala što ste nam e, pružili uvid u funkcioniranje ovog novog sustava temeljenog na rezultatima. Sada imamo 17. točku, dakle e, potvrda preporuka koordinatora Agrija. Ako nema pitanja, to potvrđujemo. 18. točka razno. Imate li šta što želite pokrenuti pod razno? Ne. Dobro, onda zaključujemo sastanak. Sljedeći sastanak, to je točka 19. Dakle, sljedeći sastanci su 17. veljače u 15 sati. Potom 18. veljače. Hvala onima koji su ostali do konca sastanka i želim vam svima prijatan kraj tjedna.